Good afternoon everyone. Dobar dan svima. Lijepo bih molila da zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli e, krenuti sa današnjim javnim saslušanjem. Dobrodošli na javno saslušanje na temu Europske građanske inicijative za zabranu glifosata i zaštitu ljudi i okoliša od toksičnih pesticida. Ova inicijativa Europska građanska inicijativa prikupila je više od milijun potvrđenih i provjerenih popisa, potpisa u raznim državama članicama. To je četvrta uspješna Europska građanska inicijativa od stupanja na snagu ugovora iz List, Lisabona. E, Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost dobilo je zadatak e, organizirati ovu javnu raspravu, odnosno javno saslušanje u suradnji sa raznim drugim odborima, odborom odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj i odborom za industriju, istraživanje i energetiku. Cilj današnjeg saslušanja je organizatorima Europske građanske inicijative ponuditi platformu kako bi javno predstavili ovu inicijativu i sudjelovali u konstruktivnoj raspravi sa zastupnicima iz Europskog parlamenta. Iznimno nam je drago što je gospodin Andriju Kajtis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, prihvatio naš poziv da bude prisutan na današnjem saslušanju i da svoj doprinos raspravi između organizatora Europske građanske inicijative i zastupnika. Europska građanska inicijativa ima za cilje zabranu glifosata, promjenu procedure za znanstvenu procjenu glifosata i uvođenje obvezatnih ciljeva za smanjenje primjene pesticida. Kao što znate, e, glifosat e, se naširoko koristi, ali je e, vrlo prijeporan, a odobrenje za e, njegovu primjenu istječe 15. prosinca 2017. Potencijalna obnova odobrenje podliježe e, raspravi 11. E, cilj je zapravo ponuditi provjeru i ograničenu uporabu kako bi se postupno ukinula primjena do 15. prosinca 22. 11. listopada organizirano je javno saslušanje na temu Monsantovih dokumenata i glifosata. Stručnjaci iz različitih tijela za procjenu rizika akademske zajednice i industrije razgovarali su o procjeni rizika i utjecaju na industriju te procjenu u SAD-u i Europskoj uniji. Nekoliko riječi o strukturi današnjeg saslušanja. E, gospođa e, Mikelandro e, iz inicijative će sudjelovati. Dakle, gospođa Mika Leandro, povjerenik Andriju Kajtis i gospodin Brendan Burns iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora ćemo tri kruga rasprave koje će se odnositi na pojedine ciljeve građanske inicijative. Zabranu glifosata, promjene u znanstvenoj proceduri za vrednovanje pesticida na razini Europske unije i isto tako obvezatne ciljeve smanjenja primjene pesticida u Europskoj uniji. U svakom od ovih krugova rasprave reći ću na koji način kanimo to organizirati. Da ne duljim, da ću riječ gospođi Mikilandro, predstavnici Europske građanske inicijative. Imate deset minuta, izvolite. Dobar dan. E, pozdravljam sve prisutne u ovoj dvorani, ali isto tako sve građane koji prate ovu raspravu putem interneta. Zovem se Mika Leandro i francuska sam predstavnica e, odbora na ovoj e, Europskoj građanskoj inicijativi. E, na samom početku zahvalila bi Europskom parlamentu, a posebice odborima za zaštitu okoliša, isto tako odboru za poljoprivredu i odboru za industriju koji su nam omogućili da ovdje predstavimo Europsku građansku inicijativu čiji je cilj zabrana e, pesticida, e, promjene u znanstvenim procedurama za procjenu i ciljevima za smanjenje primjene. Naš je postupno ukinuti primjenu glifosata do 2022. E, potpora Europskog parlamenta pokazuje da ozbiljno shvaćaju našu zabrinutost. Međutim, europski građani žele zabranu i ne žele obnovu odobrenja. Tu e, trebamo primjenjivati načelo predostrožnosti i glifosat se mora e, ukloniti iz poljoprivrede. Naš je cilj predložiti zabranu primjene glifosata uvesti promjene u procedurama odobrenja i e, definirati ciljeve za ukidanje primjene glifosata. E, moji će kolege detaljno objasniti ova tri cilja, ali ja bih detaljno pojasnila kako funkcionira struktura Europske građanske inicijative. Naš prvi cilj je naravno zabrana glifosata. Zašto? Upravo zato što postoji znanstveni konsenzus oko toksičnosti glifosata, a oko toga se slažu i regulatorne agencije Europske unije. To treba biti dovoljno razlog za oprez. Osim toga, e, Međunarodna organizacija za istraživanje raka utvrdila je da glifosat e, je vjerojatno kancerogen. E, toksičnost i kancerogenost glifosata je znak za uzbunu E, to znači da je proširen svuda i u hrani za djecu, u kruhu i možemo ga pronaći u organizmima, ljudskom organizmu. E, kad se provodi test mokraće, kod većine građana će taj test biti pozitivan na glifosat. Osim toga, e, Uporaba ove tvari dovodi do uništavanja tla i uništavanja biološke raznolikosti, a to je činjenica koju prihvaćaju regulatorne agencije. E, drugo, e, želimo punu reformu postupka odobrenja za glifosat. E, to je naš drugi cilj. Zašto? Zato što je glifosat simbol za sve ono što ne valja s našim regulatornim postupcima. Upravo zato želimo reformu postupka kako bismo osigurali da procjene i procesi budu objektivni, transparentni i neovisni. Upravo onako kako to stoji utvrđeno u propisima o odobravanju pesticida. Ove procedure ponovit će se ukoliko ne promijenimo sustav. I na posljedku, Želimo da Europska unija definira obvezatne ciljeve smanjenja primjene glifosata u svim državama članicama, tako da u budućnosti uopće ne bude njegove primjene. Istaknula bih zašto nam je ovaj cilj važan. Danas e, imamo direktivu o održivom korištenju pesticida. E, njome se zahtjeva da se pesticidi koriste samo u onim situacijama kada se ne mogu koristiti druge metode. Zahtijevaju se konkretne mjere za smanjenje korištenja pesticida. Nažalost, e, države članice ne provode direktivu u dovoljnoj mjeri, a Europska komisija još uvijek tek treba procijeniti njezine učinke. E, mi želimo da se osnaže odredbe direktive, definiraju ciljevi Europske unije, tako da postoje mjere potpore za poljoprivrednike kako bi učinkovito smanjili primjenu pesticida. To je iznimno važno jer osim glifosata više od 500 drugih e, pesticida e, odobreni su za primjenu u Europskoj uniji. Kad se toksični pesticidi povuku s tržišta ili kad se ograniči njihova primjena, industrija ih vrlo brzo zamijeni drugim kemijskim tvarima. Kemikalije koje se koriste u pesticidima utječu na sve organizme i na okoliš i onda dolazi do potencijalno ozbiljnih i teških ekoloških posljedica. U konačnici to dovodi u pitanje ekosustave kao što je oprašivanje, e, plodnost tla, a paradoksalno je da je i kontrola korištenja sredstava za zaštitu bilja izložena riziku. Ovo su dakle e, tri cilja e, koja podržavaju milijun tristo tisuća građana. Ova Europska građanska inicijativa prikupila je potporu u manje od pet mjeseci. Manje od pet mjeseci. Nikada prije to nije bio slučaj. Ovo je doista pravi rekord. E, djelomice smo to uspjeli zahvaljujući suradnji više od sto tisuća nevladinih udruga, raznih e, ekoloških udruga, poljoprivrednih udruga, građana, ali ne samo njih. U samoj srži Europske građanske inicijative su sami građani. Oni su bili pravi pokretači. Ovo sve ne bi bilo moguće bez angažmana građana. Zapravo više od 250 tisuća potpisa prikupljeno je izvan škola, ispred e, prodavaonica, e, u kvartovima, u gradovima i selima diljem Europe. E, pokazat ću vam e, nekoliko fotografija gdje možete vidjeti kako smo prikupljali potpise. So, as Dakle, kao što ste vidjeli, jako puno posla. E, Ovaj naš uspjeh pokazuje da europski građani žele da djelujemo, posebice što se tiče glifosata, ali i općenito što se tiče pesticida. Europski građani imaju povjerenja u institucije i zato tražimo od komisije da nas ozbiljno shvati. Europski građani su zabrinuti i naša zabrinutost je opravdana. Europska javnost eh, rekla je što misli kroz parlament, kroz Europsku građansku inicijativu i kroz eh, brojne ankete. Očito je da velika većina želi zabranu u primjeni glifosata. U europskoj politici trebamo imati više standarde eh, demokratskog upravljanja. Kompletna politika u svezi s glifosatima nije bila na visini zadatka. Od 2016. kada je komisija produljila odobrenje bez kvalificirane većine, građani su se udružili kako bi dali do znanja e, što misle i kako bi izvršili utjecaj. Mi e, sada podnosimo zahtjev e, na najvišoj mogućoj razini kroz Europsku građansku inicijativu. Međutim, Unatoč jasnom uspjehu ove inicijative, komisija nije promijenila svoj pristup ovom pitanju, niti pokušava pronaći prihvatljivo rješenje. Države članice e, sve više e, pokazuju sklonost ukidanju primjene e, glifosata i sve veća je spremnost za uvođenje zabrane glifosata. To je ono za što se zalažemo. Političke odluke e, ovog tipa zahtijevaju vizionarski pogled, e, zalaganje za obične građane, e, nasuprot novcu, kapitalu, prijetnjama multinacionalnih korporacija. Europski građani trebaju vizionarske pokrete kako bismo imali budućnost u kojoj se ne primjenjuju štetni pesticidi. Mi ne mislimo da će taj postupak biti bezbolan, niti jednostavan. E, zapravo potreban je e, velik angažman i suradnja na europskoj razini u suradnji sa državama članicama kako bi se osigurala potpora zabrani i od strane poljoprivrednika i svih e, koji su uključeni u ovaj postupak kako bi on bio uspješan. Međutim, E, već postoje europski poljoprivrednici koji uzgajaju usjeve bez e, glifosata, pa čak i bez ikakvih pesticida. Zapravo, e, ta budućnost bez pesticida nije tako daleka. Ono što je bitno je politička volja da osiguramo bolju budućnost za sve europske građane. 2009. Europa je donijela odluku da usvoji protektivno zakonodavstvo što se tiče primjene pesticida uz kvalificiranu većinu preko Europske komisije i parlamenta. I stoga je legitimno da europski građani očekuju provedbu ovih propisa. A to u ovom trenutku nije slučaj. Slučaj glifosata pokazuje e, da e, nadležna tijela naprosto e, ne provode temeljne odrednice zakonodavnog pristupa a e, to bi trebalo obuhvaćati i znanstveni pristup i e, neovisan pristup. Ovo treba biti zadnji znak za uzbunu kako bi Europska unija shvatila da poneprije odgovara europskim građanima, a ne multinacionalnim korporacijama. Europa je danas suočena s izborom. E, ima mogućnost predvoditi održivu poljoprivredu u budućnost bez toksičnih pesticida. E, citirala bih ovdje jednog francuskog građanina. Morali smo izabrati jedan e, citat Muriel Pepe. Ne smijemo čekati. Svaki puta kada čekamo, to je loše po zdravlje i po okoliše. Donijeti odluku sada je mogućnost da europske institucije ponovno dobiju pozitivnu sliku. Ovo je vaša šansa da ostvarite uspjeh. Hvala vam puno. Hvala. Sada pozivam povjerenika Andriju Kajtisa da uzme riječ na pet minuta. Uvažena eh, predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospode. Eh, ovo je drugi puta da se formalno raspravlja o Europskoj građanskoj inicijativi koja nosi naziv zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida. Kao što vjerojatno znate, e, prvi takav skup se održao prošlog mjeseca 23. listopada. ovaj današnji skup je puno širi e, i tu su prisutni članovi triju e, odbora e, kao i drugi predstavnici. Pozdravljam organizatore građanske inicijativa stoga što su aktivno provodili svoja prava i poticali građane da se oglase o pitanjima koja ih brinu. To može biti važan doprinos boljem definiranju budućih politika. Komisija pozdravlja mobilizaciju europskih građana po pitanju pesticida u Europskoj uniji. Želim naglasiti da ova inicijativa ima tri cilja i stoga nije ograničena na jednu jedinu odluku. Ona potiče širu raspravu o korištenju pesticida i načina kako se vrednuju i odobravaju u Europskoj uniji. Pesticidi nikada neće biti popularni i nikada e, neće biti smatrani nečim dobrim, ali Unatoč tome oni danas igraju važnu ulogu kako bismo imali adekvatnu opskrbu hranom. E, farmeri se moraju boriti protiv štetnika i bolesti koje bi mogle u potpunosti uništiti usjeve na primjer potrebni su e, fungicidi da se zaštite e, krumpiri jer da je to postojalo kada je bila velika glad u povijesti Irske to se moglo izbjeći. Važno je e, sjetiti se da ta ista bolest postoji i danas i da su stoga potrebne zaštitne mjere Unatoč tome metode proizvodnje hrane i, i implikacije za okoliš su nešto e, što je predmet e, sve većeg e, preispitivanja i mi se trebamo pomaknuti ka više ekološkoj proizvodnji. po eh, sadašnjoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici eh, potiče se eh, ekološka poljoprivrede, agrookolišne okoliš se također potiče zaštita u drugim politikama i programima Europske unije treba se na najbolji mogući način koristiti sve postojeći instrumenti. Integrirano upravljanje štetnicima mora biti e, važna sastavnica bilo kojeg budućeg modela proizvodnja hrane moramo jasno reći da komisija nije jedini sudionik u regulatornom sustavu e, koji se odnosi na odobrenje pesticida. Države članice tu igraju ključnu ulogu i stoga e, se moraju smatrati ravnopravnim partnerima e, u sustavu odobrenja pesticida prvo odobrenje aktivne tvari na razini Europske unije e, i ovlaštenje e, tvari e, na razini država se temelji na načelu subsidijarnosti a to ovisi i o uvjetima u svakoj državi članici. Stoga ova inicijativa se treba podastrijeti ne samo komisiji već i državama članicama zato što je jasno da se nadležnosti dijele važno je reći sljedeće. U konačnici svi žele postići isti cilj. E, želimo sigurnu hranu koja se proizvodi na etičan i održiv način e, koji ne šteti okolišu i koji ima minimalni negativni učinak na naš okoliš i na naše zdravlje. E, to traži zdrav razum ovo je socijalna odgovornost i mi dugujemo to sebi i budućim generacijama. Moramo se zajedno nositi s tim izazovom. Naš cilj je osiguravati sigurnost pesticida kao prvo, e, drugo minimizirati e, njihove rizike i treće e, E, iskoristiti svaku mogućnost da izbacimo e, štetne ili otrovne tvari. Komisija to radi već godinama, e, djelujući potpuno sukladno zakonskom okviru. Direktiva o održivom korištenju pesticida daje veliki potencijal smanjenja rizika E, zloporabe pesticida. U našim je rukama da to provedemo. Direktiva jasno pokazuje gdje države članice trebaju e, postići napredak. Države članice bi mogle učiniti više uključujući i bolje javno informiranje o pesticidima i minimalnim korištenjem pesticida u osjetljivim područjima, na primjer područjima blizu škola i tako dalje treba koristiti integrirane e, metode upravljanja štetnicima. Zahvaljujem vam na pozornosti i nadam se, informativnom saslušanju. Hvala. A sada e, će nam se obraditi gospodin Brendan Burns iz stručne skupine za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša EXO-a. Dakle, EXO e, je osnovan e, ugovorom iz Rima, a sekcija kojoj ja pripadam e, sastoji se od stručnjaka koji se bave okolišem i mi vjerujemo u važnost tog koncepta i želimo da civilno društvo sudjeluje u tom procesu stoga pozdravljamo e, ovu inicijativu o kojoj i mi izrađujemo mišljenju E, mi smo most između europskih institucija i građana i želimo e, pružiti forum e, gdje se može raspravljati o raznim inicijativama. Iako nemamo službeno stajalište o glifosatu, mi smo organizirali raspravu u sekciji o poljoprivredi ruralnom i ruralnom razvoju sa dionicima koji imaju E, važan e, ulog u odluci o glifosatima e, Imaćemo tu temu na plenarnom zasjedanju gdje će biti 350 članova. Tu se raspravljalo o tim pitanjima nije bilo konsenzusa u civilnom društvom da li treba zabraniti glifosate ili ne. Dakle, bila su izražena različita mišljenja. Budući da je ECA ogledalo društva, siguran sam da vas to ne iznenađuje. Rekao bih da naravno da nitko ne želi e, nezdrave kemikalije u našem okolišu ili u našoj hrani. Također je jasno da oni koji donose političke odluke se nalaze u nezavidnoj situaciji zato što različite znanstvene studije nude različite zaključke čini se da neke multinacionalne korporacije i neke skupine koje se bave okolišem e, imaju veliku moć promovirati e, stajališta koja ne doprinose e, pozitivno ovoj raspravi. Zahvaljujem vam na ovoj mogućnosti da prezentiramo svoje dokaze. Hvala. Hvala sada u ime odbora za predstavke potpredsjednik Hvala lijepa. Dame i gospodo, u ime odbora za predstavke Europskog parlamenta moram reći da odbor peti e, zaista cijeni to što može biti domaćin raspravi na ovu važnu temu. Kao potpredsjednik odbora za predstavke, jako mi je drago da smo došli do faze saslušanja u Europskom parlamentu. Kao što smo nedavno vidjeli, prema sadašnjim pravilima Europske građanske inicijative nije uvijek lako da građani dođe u ovu fazu, odnosno da prikupe milijun potrebnih potpisa. Važno je znati da je zakonski okvir Europske građanske inicijative, okvir koji sada revidira Europska komisija. Ona daje novi prijedlog kako bi Europska građanska inicijativa bila pristupačnija građanima i kako bi to bio efikasniji instrument građanske demokracije. Moram također naglasiti da je do danas E, odbor peti primio e, čitav niz zahtjeva upravo na temu kojom se sada bavi Europska građanska inicijativa. Dakle, na temu zabrane glifosata, što samo pokazuje koliko je europskim građanima ta tema bitna. Pozdravljam mogućnost da danas produbimo raspravu te da nađemo rješenja koja su usmjerena prema građanima. Želim vam svima uspješan rad na današnjem sastanku. Hvala. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo uvodne govore, a sada kao što sam ranije rekla, iti ćemo od e, cilja do cilja inicijative u pojednom e, krugu e, predstavljanja i pitanja. Dakle, najprije će se predstaviti problem, pa će onda se postavljati pitanja, a nakon toga će slijediti zaključci. Radit ćemo dakle na taj način. Molila bih kolege da se pridržavaju vremena od dvije minute po pitanju. Prvi krug pitanja je o cilju inicijative koja se zove zabrana glifosata. Pozivam gospođu Francisku Achterberg koja ovdje predstavlja Europsku građansku inicijativu da tijekom pet minuta predstavi taj cilj. Izvolite. Dobar dan, hvala lijepa što ste nas ugostili u Europskom parlamentu te što ste nam dali mogućnost Um, so I would like to um, present when Čekam samo da se moje izlaganje pojavi na ekranu. Dakle, prvi cilj je cilj kojeg ću ja sada predstaviti. have to bring the technical team into <laughs> our hearing. In the meantime, could I use the opportunity just to... U međuvremenu dopustite mi da još jednom zahvalim Europskom parlamentu što je u ovom času organizirala ovo saslušanje jer imamo mogućnost da naše zahtjevi predstavimo već sada prije e, zaključaka komisije. Što se dakle tiče prvog cilja koji je zabrana glifosata, rado ću vam još jednom reći zašto to traže europski građani. Najprije glifosat ima katastrofalne posljedice po okoliš jer treba na neselektivan način ubijati biljke kao i čitav niz drugih vrsta koje nisu biljke a to su i e, pauci, neki vodeni organizmi i tako dalje. Toksičnost glifosata s obzirom na sve nuspojave koje to ima u okolišu stvara od glifosata po riječima svog proizvođača e, mašinu za ubijanje. Nadalje, glifosat zaista predstavlja veliku opasnost po ljudsko zdravlje. Vrlo je vjerojatno da uzrokuje rak, e, to kaže agencija za ispitivanje raka svjetske zdravstvene organizacije, a isto tako utječe na seksualni razvoj, neurotoksična je kao što ima i druge posljedice po zdravlje. Zakoni Europske unije o pesticidima kaže da pesticidi koji se odobre u Europskoj uniji ne smije imati nikakve neprihvatljive učinke niti za okoliš, niti štetno djelovanje na ljudsko zdravlje, uključujući i zdravlje ranjivijeg populacija. Što znači da ne bi smjele sadržati sastojke koje mogu izazvati rak. E, procjena rizika u EU koju čini EFSA uviđa da postoje dugoročne opasnost za zdravlje e, sisavaca i ptica, e, međutim nema potpune podatke i ne može e, rizike potpuno se isključiti. A EFSA kao i Europska agencija za kemikalije EKA kaže da nema dovoljno dokaza da je glifosat povezan sa uzrokom cima raka. <clears throat> Međutim, moram naglasiti da je taj argument jako nategnut. Njemačka agencija BFR je u svojem ispitivanju ustanovila da se uveliko oslanja na mnoge znanstvene eh, rezultate iza kojih zapravo stoji industrijski sektor. Mnoge među njima je e, financirao Monsanto. Vidimo također da industrija i studije koje su oni napravili nisu e, uvijek bili temelji studija, već su se studije često temeljile na analizama e, industrijskog sektora. Rezultat toga jest da e, su rezultati drugačiji što su same agencije EFSA i EKA priznale. Što se pak tiče objavljenih studija, stručnjaci Europske unije jednostavno su prepisali procjene koje su načinili u industrijskom sektoru, te se ne vidi da je bilo bilo kakvih neovisnih studija koje je načinila Europska unija. Zaključno, možemo reći da je više od milijun europljana odlučilo zatražiti od Europske komisije da predloži zabranu glifisata. Znamo da Europska komisija nije jedina koja takvu odluku donosi, ali mi, Europska građanska inicijativa, obraćamo se komisiji i kažemo da ona može i mora to načiniti na temelju rizika po zdravlje koji su ustanovljeni, koje i EKA uviđa. A to sve na temelju znanstvenih dokaza o štetnosti pozdravlje, naročito povezanosti s rakom. Te se smatra da Europska unija tu mora primijeniti načelo predrosložnosti, a osim toga postoje i drugi legitimni faktori na koji se može pozvati ne govorimo ovdje formalno kao Europska građanska inicijativa jer nismo nikada mislili kada smo ovo pisali da bi situacija mogla postati toliko loša. Međutim, tražimo da se ipak ustanovi gdje postoje u regulativi problemi kada se ovo donosilo. Hvala predstavnici Europske građanske inicijative, a sada pozivam gospođu Ajuso da uzme riječ na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, organizatorima na tome što ste upriličili ovo javno saslušanje. Idemo e, redom. Rečeno je da će doći do prikupljanja potpisa u središtima gradova. Ako idemo u centar grada i netko kaže da je aspirin smrtonosan, onda će ljudi to i potpisati. Jeste li prikupljali potpise i u ruralnim e, područjima od poljoprivrednika? Zar ne znate da e, zahvaljujući glifosatu postoji veća energetska učinkovitost i e, osim toga na taj način smanjujemo korištenje energije kada radimo na iskorjenjivanju korova. Govorite o rezultatima Međunarodne agencije za istraživanje o kancerogenim tvarima. Moram reći da ima jako puno drugih e, izvješća e, američkih, a isto tako i njemački institut e, koji je nadležan za procjenu rizika kao i Ministarstvo poljoprivrede SAD-a i mnogi drugi izradili su izvješća prema kojima glifosat nije kancerogen. Čuli smo da postoje određeni rizici, međutim ne za ljude nego za životinje. E, istaknuto je da izvješća moraju biti e, transparentna, međutim izgleda da jedino izvješće koje ovdje nije transparentno je izvješće Međunarodne agencije za istraživanje e, raka. Čuli smo da je u prvom izvješću, da su u prvom izvješću navedeni znanstveni podaci koji e, pokazuju da glifosat nije kancerogen, a na koncu to nije sadržano u zadnjoj verziji izvješća. Možete li nam to pojasniti? Puno je bilo ljudi, ljudi koji su govorili protiv eh, glifosata. Što vi imate eh, protiv eh, Monsanta? Da Monsanto nije krenuo sa svojim proizvodima prije više desetljeća, ne bismo bili ovdje. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Dali, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem Europskom parlamentu na tome što ste organizirali ovo javno saslušanje, ali isto tako zahvaljujem i predstavnicima Europske građanske inicijative za zabranu glifosata. E, ovo je jako zanimljiva prigoda kada možemo čuti različita stajališta. Ja dolazim iz kluba socijaldemokrata i članica sam odbora za zaštitu okoliša. Kao što je e, spomenuto, postoje ovdje razne situacije. Mi se prošli mjesec nismo složili s prijedlogom Europske komisije da se produlji odobrenje glifosata. Zatražili smo postupno ukidanje primjene do 2022. godine. E, osim toga zalažemo se za trenutačnu zabranu za e, slučajeve neprofesionalnog korištenja, e, korištenja u javnosti, ali smatramo da industrija treba postupno ukinuti e, primjenu glifosata. Ovdje e, također moramo voditi računa o pitanju transparentnosti i znanstvenoj neovisnosti. Vi ste u svojoj prezentaciji istaknuli e, što smatrate bitnim elementima procjene rizika i koji tu nedostaci postoje, a e, to je problem e, e, procjene koja nije neovisna i korištenja, korištenje procjene koju izrađuje industrijski sektor. Ovdje bih naglasak stavila na ono što vi tražite. Tražite zabranu glifosata, međutim istodobno ste svjesni toga da industrija obično vrlo brzo zamijeni e, zabranjenu tvar nekim drugim, e, eventualno isto tako toksičnim tvarima. Moje pitanje je stoga što zapravo želite ostvariti. Jer ako se zabrani primjena glifosata, naglašavam ako, e, se to dogodi, što onda? Jer nemamo odgovarajuću znanstvenu procjenu rizika. E, spomenuli ste da se onda mogu pojaviti drugi pesticidi, pa me zato zanima kakvi su vaši planovi i što mislite time postići. Drugo, na koji način e, mislite da treba urediti proizvodnju i primjenu izvan Europske unije, budući da postoje druge države koje još uvijek mogu uvoziti ovu tvar? Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Garling, izvolite. Hvala lijepa. E, pozdravljam sve članove odbora. Imala bih nekoliko pitanja za one koji podržavaju ovu inicijativu. E, kao prvo, jeste li svjesni studije Međunarodne agencije za istraživanje raka koje često e, spominjete zapravo nije u skladu sa znanstvenim dokazima fcek E, postoji e, zajedničko istraživanje ovih agencija, a isto tako i Svjetska zdravstvena organizacija se ne slažu sa procjenom IARC-a da je glifosat kancerogen. E, zašto vi onda inzistirate na toj paušalnoj tvrdnji da jest kancerogen? Druga stvar, spomenuli ste E, da su građani zabrinuti da e, kod e, testiranja mokraće se može ustanoviti prisutnost glifosata. Činjenica je da je stupanj mjerenja toliko precizan i detaljan da puno toga možete pronaći kada provodite testove, tako da su ovakve tvrdnje neodgovorne. Drugo, s obzirom na ogroman angažman u sklopu ove inicijative, a to znam da kada posjetimo stranicu wimove.org, da imaju oko milijun članova i oni su glavni pokretač ove inicijative. E, ne želim sada omalovažiti 1,3 milijuna ljudi koji su potpisali ovu inicijativu i oni su sigurno vrlo zabrinuti i to zašto ne bi bili temeljem pogrešnih informacija koje su dobili, ali E, vi ste ti koji ste rekli e, da treba zabraniti glifosat, a 1,3 milijuna to je manje od 1% ukupnog stanovništva i to su osnove temeljem kojih želite zabraniti glifosat. Možete li objasniti zašto mislite da bi to bila odgovorna i razumna stvar? Hvala. Zahvaljujem e, zastupniku Vojtama. Hvala lijepa. E, čestitam Europskoj građanskoj inicijativi. Uvijek je jako e, dobro vidjeti što se zbiva među našim e, biračima. Naravno, svi žele smanjiti prisutnost kemikalija koje se koriste u poljoprivredi jer želimo održivu proizvodnju i dajemo sve od sebe kako bi se kemikalije koristile samo kao zadnje rješenje. A tu dolazi i moje pitanje, i to ključno pitanje, a to je je li zabrana ovih kemikalija pravi odgovor koji bi mogao dovesti do preobrazbe naše poljoprivrede u smislu smanjenja količine kemikalija koje se koriste. Jer što ako zabranimo kemikalije, hoće li to riješiti problem? Postavlja se pitanje kako promijeniti poljoprivredu na način da manje ovisimo o kemikalijama, da imamo alternativna rješenja koja su manje rizična. I zato u cijeloj ovoj raspravi čini mi se da postoje dvije različite rasprave koje su isprepletene. Prvo, je li ovo kancerogena tvar ili ne? E, ja vjerujem da mi kao političari nismo prave osobe. Nismo stručnjaci koji bi mogli dati odgovor na to pitanje. Na europskoj razini postoji sustav e, čiji je cilj procijeniti vrijednost kemikalija, a postoje i kriteriji u našem zakonodavstvu. Ako je neka tvar kancerogena, treba je zabraniti, a ako ne, onda e, ne postoji argumentacija za zabrinu na europskoj razini. Drugo važno pitanje je pitanje održive primjene ovih kemikalija. Smatram da bismo trebali voditi raspravu o tom pitanju, a ne naprosto zabraniti neku kemikaliju. Jer mnoge agencije, uključujući Europsku agenciju za kemikalije, su rekle da ta tvar nije kancerogena. I zato je moje pitanje vodimo li raspravu o pravoj temi. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Dorfman. Hvala lijepa. Kao prvo, e, želio bih čestitati Europskoj građanskoj inicijativi na tome što su ispunili kriterije i ostvarili uspjeh. I ja se bavim prikupljanjem potpisa i znam koliko je to teško i zato smatram da u ovom domu ne bismo trebali razgovarati o tome je li milijun potpisa pravi broj ili ne. Na posljedku donesena je odluka o tome 2009. i zato ovaj instrument e, treba poštovati. No, da prijeđem na stvar. Načelno smatram e, da moramo imati znanstvene e, kriterije, a ne javnu kampanju na čemu će počivati postupak odobrenja nekih kemijskih e, tvari i pesticida. Što se tiče odobrenja sredstava za zaštitu bilja u Europi, taj mehanizam u sklopu EFSA je suviše površan. Ako pogledamo koliko je malo pesticida odobreno u zadnjih nekoliko godina, i koliko velikih poduzeća više ne e, plasira proizvode na tržište zato što je to jako teško. E, vidimo da je situacija komplicirana. E, smatram da je postalo jasno da ove studije nisu objektivne. Tu postoje određene poteškoće i želio bih ukazati na to koliko je ovaj postupak površan. Prije nekoliko godina u Njemačkoj smo imali emisiju o spontanom pobačaju i postojali su tvrdnje da je zato kriv glifosat. Nekoliko mjeseci kasnije uzrok je pripisan nečem drugom, međutim nitko više nije rekao da to nije glifosat. To se naprosto prešutjelo. Glifosat je herbicid i načalno on ne smije završiti u biljkama jer ako uđe u repu ili neku drugu biljku, ona će odumrijeti. I upravo zato herbicid ne može završiti u e, prehrambenom lancu, osim u slučaju kada se koristi u tu svrhu. I zato moje pitanje. Ne mislite li da je eh, ovaj parlament eh, tijelo koje je odgovorno i treba pronaći put kako bismo postupno ukinuli primjenu glifosata? Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Hvala lijepa. Prije svega Jako mi je drago da vidimo ovu europsku građansku inicijativu koja samo pokazuje kako je vitalna europska demokracija. Da, postoji to pitanje glifosata koje je vrlo sporno. Europska građanska inicijativa tu je danas na to podsjeti. Milijun 300 e, tisuća građana to ne možemo reći da su oni neodgovorni. Ovdje moramo poštovati mišljenje svakog europskog građanina koji je rekao svoje mišljenje. A s obzirom na spor koji se vodi u Sjedinjenim američkim državama vezan za Monsantu i isto tako kada se kaže da je vjerojatno glifosat e, kancerogen. Osim toga moramo si postavljati to pitanja jer u Kaliforniji su taj proizvod pokazali toksičnim. U Argentini e, smo čuli e, da e, je došlo do problema s pojedinim kulturama kada se previše špricaju. Dakle, velik broj poljoprivrednika to je posvjedočio. Smatram da u ovakvim situacijama Europska unija mora pokazati primjer moramo primijeniti načelo predrosložnosti i ne obnoviti dozvolu za taj proizvod kako bismo zaštitili 500 milijuna evropljana. Jer evropljani su sve više zabrinuti i ovaj problem s glifozatom mora se pretvoriti u nove mogućnosti kako europski građani ne bi bili žrtva problematičnih aspekata globalizacije. Zato što postoje i stvarna rješenja, agronomska rješenja da promijenimo model našeg e, obrade zemlje. I zato e, pozivam da ne odmah već postepeno izađemo iz ovakve poljoprivrede. Pozivam Europsku komisiju da da potporu poljoprivrednicima i iznad svega da se sazna istina. Hvala. Gospođa Konečna ima riječ. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, e, Zahvalila bih na ovoj inicijativi jer e, to je samo jedan element u ovoj slagalici. E, mi smo u sklopu Europskog parlamenta iznijeli puno komentara i puno prigovora. E, osnovni se problem sastoji u tome što nas se ne sluša. Ima devet država članica koje žele prekinuti primjenu glifosata, međutim komisija ne reagira. Ne radi se dakle ovdje samo o građanima, nego se radi i o nekim državama članicama koje žele obustaviti korištenje glifosata. Trebali bismo slušati što kažu naši građani, jer na nama je odgovornost da štitimo naše građane. To je naša zadaća. Ne slažem se e, s vama i s onim što ste e, rekli da glifosat ne ulazi u našu hranu. E, to kažem e, zastupniku iz Njemačke. Glifosat e, se može pronaći čak i u njemačkom pivu i ako postoji ikakva sumnja u štetnost te tvari, onda je trebamo eliminirati i prestati koristiti. E, zašto mi pronalazimo argumente da ne djelujemo? Želim čuti argumente zašto trebamo djelovati i na koji način to trebamo učiniti. Postoje li E, drugačije agronomske metode koje nam mogu omogućiti ostvarenje istog cilja. Na koji način možemo spriječiti međunarodne korporacije da e, koriste čak i gore tvari? Odgovor je da, postoje druge metode koje se koriste u brojnim drugim državama članicama. E, postoji mogućnost rada u poljoprivredi bez pesticida. Možemo motivirati građane i naše poljoprivrednike da to učine bez pesticida i zato zahvaljujem na ovoj inicijativi. To je samo jedna od inicijativa u nizu koja će nam pomoći da otvorimo oči. Zahvaljujem. Hvala milijuna 300 tisuća potpisa i dokaz da je 80% europljana jako protivno korištenju glifosada. Točno je, što prije to riješimo, to ga se riječimo to je bolje, ali moramo biti realni. Za 25 dana istječe dozvola, a osim toga Europska komisija traži da se kroz pet godina dođe do potpunoj zabrane a države članice nemaju točne stavove. Bilo bi dobro da se sada može napisati posljednje poglavlje o glifosatu u Europi. E, e u Europskoj uniji primjerice Italija želi previše toga, ali ništa ne radi konkretno. Trebalo bi imati apsolutno potvrdu da će se od određenog trenutka glifosat prestati koristiti u Europi. U posljednjih nekoliko tjedana došlo je do puno zbrke. Mnoge misle da je taj phasing out postepeno smanjivanje zapravo ponovna dozvola. Ne, on znači da će se u konačnici glifosat u potpunosti zabraniti. S druge pak strane, kada bi se čak i na kratko vrijeme odobrilo odnosno produljilo korištenje glifosata, to bi značilo da bi se to moglo stalno obnavljati. Potrebno je dakle napraviti jednu fazu izlaska iz glifosata, dobiti datum kada će se prestati koristiti glifosat, bio bi ne poraz, već pobjeda. Tražimo Europsku komisiju da, da ćemo i dati parlament prijedlog kojeg neće moći odbiti. I može li se komisija tako ponašati kada je toliko građana to potpisalo, kada to traži Europski parlament i kada vidimo da države članice ne uspijevaju naći točnu, eh, točno mišljenje i stav o tome. Gospodin Poc, izvolite. Hvala uvaženi povjereniče, građani E, predstavnici inicijative. Zahvaljujem i svima koji su potpisali tu inicijativu. Imam dva pitanja. Prvo je sljedeće. Rečeno je da je Europski parlament usvojio rezoluciju po tom pitanju. E, moja uvažena kolegica Mirjam Dali E, je to ponovila, a moje pitanje je jednostavno. Da li bi vama kao autorima inicijative bilo prihvatljivo da podržite e, kompromisno rješenje, a drugo, uglavnom govorite o kancerogenim svojstvima. Tu postoje dvojbe, e, to znamo Jeste li uzeli u obzir i druge učinke glifosata? On je potencijalno i antibiotik, o tome se uopće nije razgovaralo u procesu odobrenja. On je također i e, tvar koja ima i druge negativne učinke, E, uz kancerogenost. Hvala. Hvala, gospodin e, Beličini. Hvala lijepa. Današnji je dan važan dan, zato što predstavnici građana su došli u Europski parlament i nalaze se među drugim izabranim predstavnicima građana. Građani su dakle predložili važnu inicijativu koju će svi danas zapljeskati. Ja se nadam e, da ćemo vidjeti i obratiti se e, prema one dvije studije koje smo danas citirali, agencije za ispitivanje raka svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da je glifosat vjerojatno kancerogen, dok ga e, EFSA i EHA smatraju vjerojatno ne kancerogenim. E, s obzirom na taj očiti nedostatak e, znanstvenih utemeljenosti Komisija predlaže da se produži odobrenje korištenja glifosata za daljnjih 10 godina. A mi bismo trebali imati, dakle, ovdje u parlamentu e, stav koji će batim politički biti značajan. Moramo tražiti najbolji mogući kompromis. A kakav je najbolji mogući kompromis pred tvari koje je vrlo vjerojatno karcenogena? Je li sedam godina bolje od deset ili pet bolje nego sedam. Građani bi morali moći očekivati da će se tvar zabraniti sve dok se ne dokaže izvjesno da nije kancerogena. Zato mi odmah tražimo da se zabrani korištenje glifosata u potpunosti u Europskoj uniji. A moram reći da taj naš amandman da su njega pobili, odnosno odbili većine od e, vaših izabranih predsjednika ovdje u parlamentu. A mi ovdje ne govorimo o zabrani, već o tome da se odobri za sljedećih pet godina. Mi smo tu bili postojani dok drugi ovdje izabrani zastupnici ne zaslužuju da ih tako biraju građani. Gospođa Hasenkamp. Zahvaljujem. Zahvaljujem predstavnicima inicijative obzirom na veliku podršku od 1,3 milijuna građana i svih država članica vidimo da postoji velika javna podrška zabrani i to ne samo u, u gradovima već i u ruralnim područjima želimo da se ne produži odobrenje glifosata sve dok se ne razmotri na pravi način ova inicijativa građana. No, E, komisija čak nije ovdje da čuje što žele reći predstavnici građana. Komisija želi produžiti korištenje glifosata još pet godina i time e, odbacuje interes e, građana u korist Monsanta. želi li komisija zaštititi bioraznolikost eh, od kemijske industrije ili Brisel samo želi zaštititi industriju? Globalni otpor glifosatu pokazuje da sve više građana u svim državama članicama žele ili zabranu ili eh, brzo postupno smanjenje upotrebe eh, treba izbaciti glifosat iz naše hrane i naših tijela. Novija istraživanja pokazuju da glifosat ne samo da je vjerojatno karcinogen, već također ima i, pogorš, ima i učinak pogoršanja antimikrobskog eh, otpor, eh, otpornosti na antibiotike. Dakle, treba zabraniti glifosat i to danas. Gospodin Agniju. Nadam se da kada ste postavljali ta pitanja građanima, da ste ih podsjetili da da, e, Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je glifosat vjerojatno E, karcinogen, ali oni također kaže da je vjerojatno karcigeno i šišati kosu, sjediti kraj otvorene vatre, raditi po noći, e, da je kava veći karcinogeni rizik. Da li ste ih podsjetili da kad piju kavu ne piju glifosat? E, spomenuto je načelo predostrožnosti, ali da se ono primjenjivalo kada je izumljena e, struja, električna struja, mi, mi je danas ne bismo imali glifosat se koristi već 40 godina, to je dugo vremena, već dugo su građani tome izloženi bez problema, ali postoji i druga e, kategorija građana koji su izloženi e, tisuću puta više glifosatu, to su poljoprivrednici, e, vrtlari i tako dalje, a oni ne odlaze u velikom broju liječniku sa problemima što će činiti poljoprivrednici? Oni će E, morati e, četiri puta e, češće obrađivati zemlju bez glifosata da bi se oslobodili korova. To nosi sa sobom druge rizike, više emisija CO2, slabljenje strukture tla, također povećavamo rizik erozije E, ako ste vidjeli kako e, rade ti e, strojevi za obradu tla, vidjet ćete da on na primjer uništava gliste, govori se o zabrani tog materijala, a ipak ćemo uvoziti hranu iz brojnih zemalja diljem svijeta gdje glifosat nije zabranjen, pa šta onda, onda to nema smisla ovo se temelji na mržnji prema jednom poduzeću koje proizvodi glifosat. Hvala. A sada gospođa ok. Zahvaljujem. Ja predstavljam odbor za peticije. Želim skrenuti vašu pozornost na to da već imamo devet peticija u našem odboru koji se odnose na glifosat. no nas brine pomanjkanje transparentnosti i sukob interesa. Gospodine Burns, malo sam se iznenadile kad ste uspoređivali veliki biznis i nevladine, odnosno neprofitne udruge u SAD-u je bio e, sudski spor protiv Monsanta i da ste to pratili vidjeli biste E, koliko se novca troši, ja bih to nazvala mitom. Mislim da moramo ponajprije tražiti potpunu transparentnost Dakle, ne da ljudi sjede u nekoj mračnoj sobi e, bez e, fotoaparata i kamera i da moraju pročitati tisuća stranica. E, dakle, to pomanjkanje transparentnosti je veliki problem s Europsku uniju. Riječ je o velikom novcu. Dakle, pozivam e, na korištenje načela predostrožnosti, ali i također da građani i parlament e, imaju pravičan i transparentan postupak da svi mogu doista neovisno pridonositi ove raspravi, da znanstvenici budu doista neovisni kada sudjeluju u ovoj raspravi e, i onda ćemo imati više povjerenja u europske institucije. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Achterberg na 15 minuta da bi odgovorila na pitanja koja su postavili zastupnici. Uh, thank you very Puno hvala na ovim opaskama uh, i kritičkim opaskama također uh, postavljen je veliki broj pitanja. Imam 40 minuta, ne 15 minuta. Dobro, za početak E, ću se osvrnuti na gospodina Agnijua koji nas je podsjetio na drugim e, klasifikacijama, e, na primjer kava, noćne smjene i tako dalje. Mislim da tu moramo napraviti razliku. Drugi zastupnici su nas podsjetili na brojne načine kako smo izloženi glifosatu kroz hranu, piće, vodu, E, nalazi se u 45% tla u Europskoj uniji prema novim studijama. Glifosat je pronađen u brojnim mjestima i čak ako ga ne pijemo bit ćemo izloženi glifosatu. Rekli ste da nema dokaza o raku e, u kod poljoprivrednika, no to želim ispraviti e, jer Međunarodna agencija za istraživanje raka ka eh, je provodila kontrolirane studije eh, gdje su subjekti bili eh, poljoprivrednici i Monsanto i EFSA su odbacili te studije kao nepouzdane no mi smatramo da postoje ograničeni dokazi e, karcinogenosti kod ljudi na temelju e, klasifikacije Međunarodne agencije za istraživanje raka. Sad ću se osvrnuti na prvog govornika. Gospođa Ajusu je pitala da li bi poljoprivrednici podržali zabranu glifosata jer je glifosat toliko koristan poljoprivrednicima. No ja vas podsjećam da diljem Europe postoje različite farmerske organizacije. Neke ne žele odustati od glifosata iako su prvi izloženi i postoje ograničeni dokazi e, o raku kod poljoprivrednika zbog korištenja glifosata glifosata, no postoje i organizacije koje su shvatile da tu tvar treba izbaciti i koji su se stavili e, na čelo tog e, pokreta i koji već razmišljaju o tome kako e, poljoprivrednici mogu se osloboditi glifosata i mi smo vrlo zadovoljni što sami poljoprivrednici e, govore o tome. Riječ je o dvije organizacije, jedna je u Francuskoj, druga u Njemačkoj. Nisam čula za neku u Španjolskoj. Zastupnici su nas podsjetili i na druge procjene koje su obavljene ne samo EFSA i EKA su rekli da nema dovoljno dokaza o karcinogenosti glifosata, zato vas želim podsjetiti zašto vjerujemo IARC-u, odnosno Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka. To je ugledna znanstvena agencija e, koja e, se pridržava vrlo strogih pravila. Ima probrane stručnjake koji su poznati poimence i koji nemaju nikakav sukob interesa jer su pravila vrlo stroga. E, ta agencija radi samo s objavljenim podacima i vrlo je ugledna u znanstvenoj zajednici. U ožujku 2016. je stotinjak znanstvenika e, e, objavilo obranu E, klasifikacije e, Međunarodne agencije za istraživanje raka, a sličan broj znanstvenika e, brani program IRK u cjelini e, koji je e, opet izložen napadima. Želim vas podsjetiti da napad kemijske industrije na IRK nije prvi takav napad. Isto to je učinila industrija duhana nakon što je IRK 2004. objavio klasifikaciju pasivnog pušenja Dakle, ono što IARK radi nije svima drago, ali iz toga možemo nešto naučiti. Naše europske agencije moraju prihvatiti tako visoke standarde, moraju isključiti svaki e, sukob interesa i raditi samo s objavljenim e, podacima. Dakle, e, neki to već rade. Naravno da se industriji to neće svidjeti, ali to je potrebno da bismo imali povjerenje i ugled i u znanstvenoj zajednici i među građanima. Također su nas dva govornika optužili da je riječ samo o Monsantu. Da to nema veze s glifosatom, već jednostavno zato e, što je Monsanto taj koji je izumio i patentirao glifosat prvi želim vas obavijestiti da postoji više od 20 poduzeća koje proizvode glifosat. Nije riječ samo o Monsantu, ali znamo da Monsanto predvodi e, u onoj grupaciji koja želi novo odobrenje i da e, Monsanto e, aktivno radi na tome e, i u javnoj raspravi Dakle, što želimo postići, e, to je pitanje gospođe Dali. Zabraniti glifosat to bi potencijalno otvorilo vrata drugim toksičnim tvarima koje bi zamijenile glifosat. Što ćemo postići ako budemo i dalje uvozili glifosat ne e, kao proizvod već u obliku rezidua u uvoznoj hrani za životinje? Naravno mi ne želimo da se glifosat zamijeni nekim drugim herbicidom isto tako ne mislimo da će se to na taj način dogoditi e, mi smo optimistični iz dva razloga e, smatramo da šteta od glifosata neće se nastaviti bez glifosata. Prvo glifosat je totalni herbicid. U Europi ne postoji slična kemikalija koja bi mogla raditi to što radi glifosat. Znamo da e, glifosat koriste i e, javna tijela, građani i drugi. Na primjer, e, E, tvar koja konkurira glifosatu se više ne može koristiti u Europi e, tako masivno e, njeno korištenje je ograničeno u Europi zbog učinka na zdravlje. Dakle nema slične kemikalije, a to je potvrdila i industrijska projekcija koja je pokazala da bi farmeri koristili puno manje pesticida i manje plaćali e, herbicida i manje bi plaćali za herbicida i upravo zato se industrija tako tvrdoglavo bori za korištenje ove kemikalije također mijenjale bi se Eh, industrije, eh, prakse, eh, mijenjao bi se način obrade zemlje, a to se ne sviđa kemijskoj industriji. Mi smo već čuli takve argumente kada je EU djelomično zabranilo određene kemikalije rečeno je da će druge kemikalije e, zamijeniti te e, a riječ je o kemikalija koje su štetile pčelama danas imamo e, službene podatke koje pokazuju da insekticidi koji se koriste na uljenoj repici e, da se nisu e, znatno povećali nakon te djelomične zabrane. Dakle, e, nije riječ o tome da je i jedna kemikalija zamijenila drugu koja se koristila na primjer nikotonoidi e, neonikotonoidi. E, I na kraju znamo da postoje drugi loši herbicidi i to je jedan od razloga zašto imamo tri zahtjeva a e, moja kolegica Angeliki će govoriti o tome dakle smanjenje, cjelokupno smanjenje ne samo herbicida već i pesticida u Europi. A sada ću se osvrnuti na ono što je rekla Judy Gerling. Činjenica da je glifosat pronađen u urinu je problematična. Zašto? Naravno da su količine male, ali to pokazuje da se ta tvar nalazi u našim tijelima i ako Jark ima pravo i ako je glifosat toksičan, što su pokazale mnoge neovisne studije, onda ne postoji sigurna razina ne postoji neka razina ispod koje je glifosat siguran i to moramo imati na umu. Dakle, nije riječ o tome koliko ga ima u našem tijelu. Činjenica da imamo samo 0,3 posto stanovništva, ja se s tim ne slažem. E, Mika je pokazao da 70 do 80 posto stanovništva e, koje je ispitano u pet država Europske unije e, podržava zabranu glifosata i to pokazuje da to nadilazi ovu našu inicijativu koja je prikupila 1,3 milijuna potpisa, a to je prag koji je postavila Europska unija pa ne vidimo razloge da dalje skupljamo potpise. A sada bih se osvrnula i na ono što je rekao gospodin Hajtema, da li je zabrana kemikalija rješenje naših problema? Naravno da nije. To je prvi korak. Prvi korak je dati regulatorni odgovor na opasnosti koje vidimo. Mi čvrsto vjerujemo da zabrana glifosata mora biti praćena promjenom u načinu obrade zemlje. E, tisuća je e, ekoloških poljoprivrednika već radi bez glifosata. Nama treba e, da takva praksa postane e, opće prihvaćena poljoprivrednici će trebati imati više stručnog znanja. Neki e, čak tvrde da dostupnost e, ovih jeftinih kemikalija e, zapravo onemogućuje inovacije. Inovacije se javljaju kada je to potrebno. Sve dok postoji lako dostupan i jeftini herbicid, poljoprivrednici će to koristiti. Kada to za branimo, e, možemo očekivati više radnih mjesta u poljoprivredi, više inovacija u poljoprivredi i treba pratiti poljoprivrednike u tome da bi se to dogodilo. Želim odgovoriti na optužbu da je ova kampanja površna i da koristimo nepotvrđene podatke. To je rekao gospodin Dorfman. Smatram da smo bili vrlo oprezni e, uvijek se pozivamo na znanstvene nalaze, e, na e, studiju IARKA i upravo sam objasnila zašto imamo povjerenja u IRC. Dakle, mislim da nismo iznosili nikakve nepotrebne tvrdnje o glifosatu. I da, gospodine Dorfan, mi doista vjerujemo da je to odgovorno i da je to E, dobar e, prvi korak da zabranimo korištenje glifosata prije žetve jer ostavlja rezidue u hrani. gospođa Hazakamp je spomenula novija istraživanja koja pokazuje da izloženost glifosatu može e, e, podrivati e, učinkovitost važnih antibiotika koji se koriste u liječenju. To je još jedna studija koja samo povećava zabrinutost kad je riječ o glifosatu, ali i o drugim herbicidima. U toj studiji se također kaže da regulatori moraju gledati šire dakle e, pojam što je sigurno i što se može koristiti u Europi se mijenja to se mijenjalo u prošlosti i treba se mijenjati i dalje dakle otpornost na antibiotike je važna tema i mislim da to mora ući u e, ocjenu rizika kad je riječ o glifosatima. E, sva vaša pitanja su bila vrlo korisna. Zahvalni smo na podršci parlamenta. Gospodin Poci i drugi su nas podsjetili da je parlament tražio e, zabranu, postupnu zabranu glifosata, djelomičnu zabranu sada, a potpunu za pet godina. Mi smo vrlo zadovoljni tim stajalištem parlamenta. E, naše stajalište je da glifosat treba zabraniti odmah e, vjerujemo da je stajalište parlamenta politički kompromis i da je to najprogresivniji E, stajalište koje danas postoji. Hvala. Hvala i vama. Pozivam sada e, gospodu Sabine Julike, ravnateljicu za inovaciju kao i zdravstvenu ishlavnost hrane i hrane za životinje, ali samo pet minuta jer malo kasnimo. Hvala. Kao polazište u ovoj raspravi komisija želi naglasiti da je i procjena rizika i odobrenje glifosata nešto što je podvrgnuto kriterijima koje stoje u zakonodavstvu Europske unije o pesticidima, ono što je usvojilo kako vijeće, tako Europski parlament tu se naravno uključuje zaštita ljudskog zdravlja, životinja i okoliša. Odredbe tog zakonodavstva također sadrže u sebi načelo predostrožnosti koje je itekako sastavni dio tog zakonodavstva. Što znači, nakon što je podnesen zahtjev da se odobri aktivna tvar, kao što je glifosat, zakon nalaže Europskoj komisiji da nešto napravi, dakle ili da obnovi odobrenje za aktivnu tvar ili ga podvrgne nekim uvjetima ili pak da ne odobri tu aktivnu tvar. Što se tiče obnavljanja aktivne tvari, do njega dolazi ako se udovolji kriteriji za odobravanje. Što se tiče e, regulative i postupka vezanog za glifosat, moramo reći da komisija nije ustvrdila manjkavosti vezano za primjenu tog zakona. Pitanje je naravno zašto Europska unija ne zabranjuje glifosat, zašto ne predlaže zabranu glifosata. E, bit ćemo vrlo jasni, ne postoje nikakvi e, znanstveni ili pravni razlozi e, kojima bi se on zabranio na temelju onoga što stoji o zakonskoj regulativi vezanoj za pesticide. Također, danas smo čuli da se radi o ozbiljnoj opasnosti za ljudsko zdravlje. Glifosat je, moram reći, jako dobro proučen u zemljama članicama, e, to je učinila i i Europska agencija za kemikalije. I e, u sva tri slučaja rezultat je bio isti, a to je da nije opravdano svrstati glifosat u karcinogene tvari. Osim toga, ako se glifosat koristi prema dobrim poljoprivrednim praksama, onda on ne predstavlja opasnost niti za ljude, niti za životinje, niti za okoliš. Međunarodnoj razini primjerice u Kanadi, Japanu, na Novom Zelandu, zatim u institucijama kao što su FAO ili Svjetska zdravstvena organizacija na zajedničkim sastancima o pesticidima došli su do istog rezultata, što znači da je Međunarodna agencija za istraživanje raka jedina koja ima različito mišljenje od drugih i koja smatra da je glifosat karcinogen. Zaključno, na osnovu svih ovih informacija o glifosatu, možemo reći da nakon e, temeljnog proučavanja e, svih e, dokaza ne postoji razlog da se glifosat smatra karcinogenim u okviru sustava koji je uvrižen u Europskoj uniji. Iz tog razloga krajem listopada ove godine komisija je podastrla državama članicama prijedlog da se aktivna tvar, ta aktivna tvar ponovno odobri na pet godina. Europski je parlament također tražio da se postupno prestane koristiti glifosat. Želim jednostavno naglasiti činjenicu da prema sadašnjoj regulativi i prema uvjetima koje sam upravo spomenula ne postoje odredbe prema kojima se može odrediti dan eh, potpunog prestanka korištenja. Međutim, e, ta regulativa vezana za glifosat poziva na nešto drugo, a to je da bi u roku od godinu dana države članice morale ponovno proučiti situaciju sa svim proizvodima na njihovom tržištu. Europska komisija mogla dakle uzeti u obzir sve dodatne uvjete iz prijedloga komisije. Primjerice da uzme u obzir e, i posveti potrebnu pažnju vezano za podzemne vode i e, kako se to odnosi na korisnike, na primjer, oni koje korisne glifosatom prije žetve. Dakle, treba to se uzeti u obzir prilikom obnavljanja, odnosno uvjeta koje se vezuju za obnavljanje dozvole. Nemam više puno vremena, međutim, htjela bih se ovdje pozvati na ono što je rekla zastupnica Auken, ali nisam sigurna da sam je dobro shvatila. Sugerirala je, a to je bilo vezano za e, procjene u Europi da je došlo do podmićivanja. Ako sam dobro shvatila namjeru njeznog pitanja, onda moram odbaciti takve tvrdnje u ime komisije, u moje osobno ime i u ime mojih kolega. Hvala. Gospođo Achtelberg, želite li vi kratko reagirati na ovo što je upravo rekla predstavnica komisije, ali u jednu minutu, molim. Evo, vrlo kratko. Nepravedno je da odluku o glifosatu trebaju, treba prepustiti državama članicama. Zašto? Zato što EFSA ima formulacije može biti i puno opasnije od samog glifosata. Kako se to može prepustiti državama članicama? također spominje EFSA da bi to trebale procijeniti države članice. Međutim, države članice nemaju sve što je potrebno kako bi proučile je li glifosat kancerogen. Dugoročne efekte o tome nemaju. Monsanto je rekao da takve podatke nema jer je ta tvrtka odlučila da jednostavno se ne osvrne na takvu vrstu E, zabrinutosti kod svojih potrošača. Hvala lijepa. Ovim smo završili prvi krug naše rasprave. Prelazimo sada na drugi krug, a to je drugi cilj Europske građanske inicijative koji se zove promjene u e, načinu procjene i metodologije Europske unije po pitanju pesticida. Gospodin Helmut Bursner je s nama, on predstavlja E, Europski e, građanski odbor. Izvolite. Imate riječ na pet minuta. Hvala lijepa. E, dobar dan svima. Pozdravljam sve prisutne. Drago mi je što mogu govoriti pred vama. Zovem se Helmut Burčer i ja sam bio kemičar i radim za udrugu Friends of the Earth eh, Austrija. Autor sam eh, knjige o glifosatu koja se bavi postupkom odobravanja eh, pesticida u Europskoj uniji i nedostacima u proceduri. Europa, drugim riječima Europske parlamente, komisija i države članice su 2009. donijele novu uredbu o pesticidima. Ta uredba smatra se prekretnicom čiji je cilj osigurati bolju e, zaštitu okoliša i zdravlja. E, to e, je povezano i sa pristupom kojim se treba osigurati da se ne odobravaju kemijske tvari koje mogu biti štetne. S druge strane, to je povezano i sa obvezom konzultiranja znanstvenih dokaza. Utemeljene studije koje se objavljuju neovisno o proizvođačima moraju se uzeti u obzir e, u postupku odobravanja. Od 2011. ove promjene su trebale dovesti do toga E, da već u prvom izvješću 2013. bude definirano da je glifosat e, pesticid koji je vjerojatno kancerogen. To vjerojatno onda ne bi dovelo do odobrenja. I da se to dogodilo, mi ovdje ne bismo bili danas. Međutim, e, mi se danas ovdje nalazimo, a to govori u prilog tome da je došlo do toga da je europski sustav izdavanja odobrenja zakazao. E, znanstveni dokazi su bili zanemareni i e, to je ovdje e, došlo do izražaja. Ovdje bih naveo neke primjere koji govore o štetnom djelovanju glifosata. U znanstvenim publikacijama u tri od četiri govori se o štetnim utjecajima glifosata i upravo zato e, nije iznenađujuće to što je Međunarodna agencija Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje e, raka ustanovila da je ovo kancerogena tvar. U europskom postupku e, prva publikacija znanstvene literature stavljena je u ruke proizvođača i proizvođači su ustvrdili da te studije e, nisu vjerodostojne, da nisu relevantne i da nisu pouzdane. I što su onda nadležna tijela učinila? E, Njemačka savezna agencija za procjenu rizika e, propustila je nešto učiniti što je trebala učiniti, a to je preispitati te studije kako se to traži člankom 11. Umjesto toga to je tijelo uzela u obzir e, procjene e, proizvođača u svom izvješću o procjeni rizika. E, nije uzela u obzir komentare znanstvenih studija. Postoji jedno izvješće na 46 stranica koje pokazuje da se tu uglavnom radilo o copy-paste e, izvješća proizvođača. Dakle, nadležna tijela su zakazala, njihovu motivaciju trebalo bi preispitati, a kao drugo postoji problem prenošenja odgovornosti na onu stranu koja je naravno u sukobu interesa, a to su proizvođači. Praktički su proizvođači ti koji trebaju e, provjeriti e, E, kakav je rezultat znanstvenih studija i opisuju li oni e, te studije i njihove proizvode kao opasne ili ne. E, povrh toga, te se znanstvene studije tretiraju kao poslovna tajna, što predstavlja poseban problem. Međutim, postoje i rješenja za ove probleme. Ne trebam vas podsjećati na to. Postoje tri izmjene i one su sadržane u zahtjevima inicijative. Promjena 1. Uklanjanje sukoba interesa što se tiče e, laboratorija koji provode istraživanja. Drugim riječima, neće više proizvođač e, tražiti studiju nego neovisno tijelo. Što postižemo na taj način? E, imat ćemo uključene znanstvene institute koji će se oslanjati na znanstvene dokaze. Drugo, svi će se rezultati objavljivati. A sažeci e, će se morati objaviti u bazama podataka. Osim toga, morat će se osigurati pristup tim podacima. Na taj način ćemo osigurati E, da rezultati ovih studija budu sastavni dio znanstvenog diskursa. Treća promjena. E, kod prvog odobrenja e, odobrenje se donosi neovisno. U prošlosti je proizvođač e, donosio odluku o tome e, od koga će tražiti odobrenje, a to u budućnosti više ne bi trebao biti slučaj. Na ovaj način ponovno ćemo steći povjerenje europskih građana. Hvala. Hvala vama, a sada dajem riječ zastupnicima. Najprije gospodin Gizek ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovim izlaganjima. Nedavno me iznenadila vijest u njemačkim novinama. Christopher Potje, jedan e, od e, istraživača koji se je sudjelovao u ovoj studiji dobio je 160 tisuća američkih dolara od dvije odvjetničke tvrtke koje tuže Monsanto. E, već više puta je e, spomenut IARC i njihova studija kojoj bismo trebali vjerovati, a zapravo e, su ovdje određeni novci razmijenili ruke. Što se zapravo događa? Ako protivnici glifosata dobivaju novce od odvjetničkih firmi, postavlja se pitanje jesu li ti znanstveno-istraživački radnici doista neovisni? Drugo pitanje je pitanje procesa, a to se odnosi i na glifosat i na endokrine disruptore. Tu je potrebno dokazati primjenu znanstvenih kriterija. Mora se primjenjivati ono načelo da otrov, otrovan ukoliko se da u dovoljnoj dozi, u dovoljnoj količini i zato se postavlja pitanje veličine rizika. Mislim da nema smisla ovdje u ovom domu voditi emotivne rasprave. E, moramo pustiti znanost e, da odradi svoju procjenu i onda iz toga moramo izvući zaključke. Hvala. Puno hvala. A sada gospođa Kadenbach ima riječ. Hvala lijepa na ovom kratkom tumačenju i čestitam cijeloj vašoj ekipi Europske građanske inicijative. Mislim da je stvarno impresivno kako ste u kratko vrijeme uspjeli prikupiti milijun i tristo tisuća potpisa. Vi se niste samo obratili ljudima po gradovima da se da od njih tražite potpis, učinili ste više od toga. Jedno pitanje vezane za usklađivanje i odobravanje iz regulative o pesticidima iz 2009. godine kao i sam dosje za odobravanje među stručnjacima e, jest problematičan. To ste i sami rekli. Da li mislite da se samo stručnjaci e, mogu ocjenjivati druge stručnjake? A drugo pitanje, da li bi se trebalo dati značajne podatke EFSI za slučaj da postoji manjkavost podataka da se onda ne bi smjelo odobriti e, tu tvar. I prije no što mi vrijeme istikne, moram reći da sam jako zadovoljna da sam zastupnica Europskom parlamentu, jer smo mi najtransparentniji parlament na svijetu nismo homogeni. Naime, stavovi pojedinih zastupnika vrlo su različiti. Pa vas zato molim da ljubazno pogledate tko glasa za što u ovom parlamentu prije no što na sljedećim izborima za Europski parlament 2019. godine tko je dakle glasao za što. Provjerite dobro tko je glasao za što, jer mi smo ovdje kako bismo zastupali vaše interese. To nije Europska unija, nije Europski parlament, već pojedini zastupnik koji predstavlja birače. Dakle, glasajte za one zastupnike koji će zaista zastupati vaše stavove. ja se zaista nadam da oni vrlo pomno gledaju tko što radi i tko kako glasa. Sada je na redu François Grostet. Hvala lijepo. Ja jako dobro razumijem da ljudi imaju e, rezerve da su kritični e, kad se radi o sustavu odobravanja, e, zatim kada se radi o studijima gdje se također spominju i sukobi interesa. Međutim, morate se staviti na mjesto zastupnika kada čujete stručnjake još manje e, možete shvatiti ti situaciju jer uvijek imate stručnjaka koji se ne slaže s drugim stručnjakom i tako dalje. A što se tiče europskih agencija, često ih se kritizira. Kritizirali su EFSU, ponekad i EKU tu moramo više toga napraviti mi jer moramo izvojiti više sredstava za agencije kako bi u potpunosti bile neovisne. Kad se pa govori o sukobu interesa, budemo li stalno a, eliminirali ovog ili onog stručnjaka zato što bi moglo doći do sukoba interesa i jednostavno stručna znanja tih stručnjaka su nešto čega ćemo se lišiti. Pa obratiti se i samo industriji, nju eliminirati je također greška jer stručnjaci iz industrije poznaju proizvode i isto tako posjeduju značajna stručna znanja. Možda bismo trebali tražiti da se reformira zakonodavstvo o našim agencijama kako bi te agencije mogle raditi na što neovisniji način moguće. Ali mislim da nije u redu da se stalno pozivamo na moguće e, sukobe interesa. Hvala sada gospođa Lopez Vermeho. Hvala lijepa. Rado bih e, sada e, vam se zahvalila što ste organizirali ovu razmjenu mišljenja. Komisija EFSA temelje se na objavljenim podacima i na neobjavljenim podacima. EFSA kaže da je proučila dodatna izvješća koju objavljuje industrijski sektor, a koji nisu bili objavljeni iz kojeg može zaključiti da kancerogen učinak je vrlo malo vjerojatan. Sve to skupa nije nam dostupno, pa mi tražimo da nam budu dostupni. Velik broj toga nije nam dostupno i ne možemo ih proučiti a međunarodna e, agencija za istraživanje raka također njima nema pristupa. Zanima me do kada ćemo raditi na ovaj način. U potpunosti nedostaje transparentnost i e, sami izvještaji nam nisu dostupni. Hoćete li poštovati odluku Suda Europske unije koja kaže da se podaci ne mogu prikupljati na osnovu poslovnih tajni i e, postoji interes koji je iznad interesa tih tvrtki. Osim toga, vidimo ovdje na koji način industrija određuje odluke koje komisija donosi. Primjerice kad se radi o skandalu vezanom za dizel gorivo. Do kada ćemo dopuštati da industrija odlučuje koja će država članica ostvariti e, e, znanstvene studije. Postoji još nešto. Velik broj studija kaže da glifosat može biti endokrini disruptor, a Europska komisija ne poštuje niti vlastite zakone jer ne navodi znanstvene kriterije kojim bi se mogle e, procijeniti rizici koje nose takve stvari? Na koji način možemo procijeniti da je glifosat endokrini disruptor? I za kraj, eh, kako možemo, možemo reći samo da sve umire. Na groblju više ne čujemo ptice kako pjevaju. Želimo, ako želimo poboljšati produktivnost, ako želimo poboljšati korištenje zemljišta, moramo prestati eh, koristiti pesticide i okrenuti se za drugi način modela. Gospodin Zulo, hvala. Po ko zna i put obraćam se povjereniku Andriju Kajtisu. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Koliko je važno zaštititi zdravlje građana? Današnje saslušanje u tom smislu znakovito. Osobno smatram da e, se pomalo upličemo u birokraciju, zapličemo u nju jer stalno govorimo o ovakvom ili onakvom ograničenju. Ali ono što je bitno je zdravlje građana i okoliša. A danas... Eh, se non si definisce Ono što me zapravo brine je činjenica da kod ovakvih e, inicijativa imamo situaciju da građani traže trenutačnu zabranu nekih tvari. To je povezano ne samo sa činjenicom da je riječ o štetnim tvarima, a s druge strane imamo komisiju i e, veliko administrativno opterećenje. A s druge strane u komisiji su osobe koje nisu izabrane i oni ne objašnjavaju ono što žele građani. Ja razumijem e, djelomično te birokratske argumente, ali u jednom času oni me prestaju zanimati jer ja jednostavno očekujem da će nam sada dati prijedlog o tome kako prestati koristiti glifosat jednog dana. Ne zanima me to što iz birokratskih razloga komisija sada ne može prestati sa korištenjem tog herbicida. Povjereniče, što će na kraju raditi e, komisija? Hoće li se odlučiti za bitne stvari ili će se i dalje zapletati u birokraciju? Grazie Presidente. Eh, abbiamo già sentito diversi colleghi Hvala. Čuli smo već e, nekoliko kolega koji su e, izložili velik razloga iz kojih odmah ne bi trebalo više odobriti ovu tvar. E, htjela bih vam sada izložiti kako je radna skupina za glifosat koji je predvodio monstanto odmah nakon rezolucije Europskog parlamenta prošle godine se uputila dopis komisiji i e, imala je hrabrosti reći da je ta rasprava bila vrlo emotivna i iracionalna te da se udaljavamo od znanstvenog pristupa. Smatram da je to jako loše ponašanje, veliko licemjerje jer ne možemo dovoditi u pitanje ono što nam daje sama znanost koja traži da rasvjetlimo nešto što je vrlo obskurno. A istrage koje vode sudovi u SAD-u to pokazuju kao i cijela afera oko mm, Monsanto mm, dokumenata. I e, dakle, ta tvrtka ima i kakvu financijsku dobit prodajem ovih proizvoda. I za kraj želim vam postiti samo na nešto. E, glifosat je stari herbicid odobren još 70. godina. Mi i danas ga želimo koristiti, a on je načinio ogromnu štetu. I e, Dakle, govori o tome da e, se stvara i otpornost među herbicidima na taj e, proizvod. Prema tome, ta radna skupina za glifosat, ne znam zašto je sada pojavila, a zapravo radi se o jednoj vrlo staroj stvari koja više ne bi trebala postojati. Nadam se da će krajem godine Europska komisija donijeti hrabru i pravu odluku i zabraniti tu e, tvar. Hvala lijepa. Ovim smo zaključili pitanje zastupnika. A sada ću zamoliti gospodina Helmuta večer da u maksimalno 15 minuta odgovori na vaša pitanja. Danke für diese sehr... Zahvaljujem na vrlo zanimljivim pitanjima koja ste postavili. E, pokušat ću dati odgovor redom kojim su postavljena. Prvo pitanje gospodina Gizekea odnosilo se, čini mi se, na vjerodostojnost procjene Međunarodne agencije ARC. Ukazali ste na to da je Christophe Patje dobio 150 tisuća e, dolara od Eh, američkog eh, odvjetničkog eh, tima. Moram reći da je ta sredstva dobio dugo vremena nakon što je prestao biti savjetnik IARC-a. On nije bio među onim stručnjacima kod kojih je postao sukob interesa, on je bio konzultant i jedan od brojnih znanstvenika koji su u sklopu sudskog postupka e, sudjelovali kada se radilo o Monsantovoj dokumentaciji koja je vrlo zanimljiva. I angažiran je bio kao stručnjak e, u sklopu postupka. Tako funkcionira američki sustav. Sa svake strane e, moraju se angažirati neki znanstvenici, a Iznosi koji se onda isplaćuju su u tom redu veličine. Christopher Potier zapravo je dobio nešto manje od drugih e, kolega. E, u tom smislu je ovaj prigovor jedan od e, brojnih koji se iznose kako bi se dovela u pitanje vjerodostojnost IARC-a, a ona definitivno postoji. Vjerujem da ovo pitanje nije namjerno postavljeno sa tim ciljem, ali to je nešto što se uvijek iznova objavljuje u novinama. E, tako da e, se onda moramo baviti ovim primjedbama koje jednim dijelom objavljuju i ili Reutersa, ali zapravo to uopće nisu utemeljeni prigovori. Takav prigovor bio je u, i u prethodnom krugu rasprave, a odnosio se na ulogu IARC-a u smislu obavijesti u nacrtu izvješća koje su onda kasnije uklonjene u konačnoj verziji izvješća pa onda nije navedeno da postoji kancerogeni učinak. A zapravo je Monsanto oplatio troškove studije. Svojedobno 70. i 80. je Monsanto doista angažirao ljude za izradu izvješća. A zapravo postoji značajan kancerogeni učinak. I stoga e, nikakvo čudo da zapravo na koncu e, druge studije nisu objavljene. Na koncu je ELC rekao da e, to neće komentirati, budući da je objavljeno mišljenje e, koje nije bilo znanstveno utemljeno. Međutim, situacija je vrlo komplicirana. A što se tiče gospodina Gisekea, i zapravo me je iznenadilo čuti ovu želju da se e, neka tvar ne zbog svojih kancerogenih e, svojstava, nego zbog e, procjene rizika zabrane i da se to dovodi u pitanje. Ovdje se govori o e, snazi učinka, a 2009. je Europski parlament zajedno s državama članicama odlučio osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i pritom se oslanjati na element procjene rizika E, što se tiče e, drugog pitanja, pitanja koje je postavila gospođa Kaudenbach, e, Smatramo li da je samo znanstvena literatura relevantna za postupak izdavanja odobrenja? Moram reći da smatram da naš sustav nije dobar. Trebaju se priznavati samo studije koje se objavljuju. Međutim, e, imalo bi smisla objavljivati i koristiti regulatorne studije koje se bave sasvim konkretnim pitanjima i to u svjetlu e, jasnih kriterija. Ono što je važno je da nisu proizvođači ti koji angažiraju izradu studija, pa onda ugovorni laboratoriji sudjeluju u istražnim aktivnostima, a oni su plaćeni od strane proizvođača. Oni trebaju imati ugovor s nekim drugim i netko drugi ih treba angažirati. E, naprosto to mora biti jedna neovisna strana koja će angažirati e, laboratorij. E, treće pitanje odnosilo se na e, vještačenja stručnjaka na koja smo upućeni. E, bilo je riječi o tome da postoje kritike koje se upućuju agencijama i postavlja se pitanje je li to opravdano. To moram reći da sam e, se uvijek iznova čudio, da se uvijek iznova ponavlja da ne postoje dvojbe u ispravnost postupka izdavanja dozvola. To je rekla komisija i povjerenik Andriju Kajtis. Činjenica je da e, ono što je predviđeno člankom 11. a to je neovisna procjena rizika. Da je to nešto što se ne provodi u djelo. Ako, se ako je to nešto što se provodi, a E, praktički e, je potpuna tajna i nigdje se ne može naći trag e, o tome u izvješću nadležnog tijela. U ovoj procjeni rizika ne postoji niti jedna rečenica koju ne bih mogao pripisati Monsantu, jer zapravo je sve rezultat onoga što je zatražio Monsanto i zapravo je cijelo izvješće copy-paste. Ukoliko se parlament i komisija ne bave tom temom, nego naprosto tvrde da tome nije tako, e, naprosto to poglavlje tako dugo ne možemo zaključiti, a to je jako važna stvar. E, gospođa Grosteti je postavila još jedno zanimljivo pitanje, a ono se odnosilo na sukob interesa. Tu se u potpunosti slažem s vama. E, pitanje sukoba interesa ne bi se trebalo načelno koristiti kako bi se isključio industrijski sektor. Industrijski sektor raspolaže ekspertizom e, kojom jedino taj sektor raspolaže. Međutim, nema nikakvog smisla prenositi određene dužnosti na industrijski sektor ako to podjednako dobro mogu napraviti nadležna tijela. I to u slučaju kada u obnašanju tog zadatka e, postoji nemoguće sukob interesa ako je uključen industrijski sektor. Naravno da proizvođač e, može reći on će e, obaviti neovisnu e, procjenu, ali će zatvoriti firmu. Dakle, naprosto ovdje postoji sukob interesa koji se ne može izbjeći ako se angažiraju proizvođači za izradu studija koje se odnose na proizvode koji sami proizvode. Bilo je još jedno pitanje koje se odnosilo na netransparentnost i činjenicu da se koriste e, proizvođačke studije. Mi smatramo da su one opravdane ukoliko se koriste prema smjernicama OECD-a. U mnogim slučajevima e, to ne stoji. E, ono što bismo mogli učiniti je povezano i sa onim pitanjem čuvanja tajnosti tih studija kao poslovne tajne. E, povjerenik Andriju Kajtis, vi ste u ožujku 2016. govorili o tome i postavlja se pitanje može li se to dalje tolerirati. Mislim da tu politika mora dati odgovor. E, građani Europske unije to ne razumiju. E, to je nešto što vidim na terenu i to zahvaljujući knjizi koju sam napisao i ljudi ne mogu vjerovati kada saznaju da studije kojima se treba potvrditi sigurnost proizvoda koji koriste podliježu čuvanju tajnosti. Oni to ne znaju, a kada saznaju prosto ne mogu vjerovati. Mislim da to nije dobro. Na taj način ne možemo pridobiti povjerenje građana Europske unije. Osim toga, postoji relevantna sudska praksa i sudska odluka Europskog suda koja o tome govori iz studenog 2016. a čini mi se da se odnosi, odnosi na Arhušku konvenciju u smislu da pitanja koja se tiču pesticida i informacije o tome moraju biti dostupne javnosti i upravo je to e, presudno što se tiče e, osiguranja dostupnosti studija proizvođača građanima. I na posljedku, što se tiče zadnjih e, pitanja i komentara, moram reći da se s time mogu naprosto složiti. Gospodin Zulo kaže da ne vodimo sadržajnu raspravu o glifosatu to je nešto što i meni nedostaje već dvije godine. Ne vodi se rasprava o samom sadržaju, zato što e, institucije izbjegavaju e, tu raspravu uz manje iznimke. U protivnom, ne bismo imali situaciju da Njemački savezni institut za procjenu rizika e, dvije godine skoro bez ikakvog e, prigovora širi neistinu da ima zadatak e, provesti procjenu rizika pod e, uvjetima koji bi dopustili odobrenje uz isključenje kancerogenih svojstava. Svi mogu čitati o tome. E, postoji očitovanje koje je upućeno Bundestagu u rujnu 2016. kao obrazloženje zašto to tijelo dolazi e, do e, rezultata koji se razlikuje od rezultata Agencije za istraživanje raka. Mi znamo da ta agencija u svojoj definiciji govori o dostatnim dokazima a e, taj se izrečaj koristi i u uredbi o pesticidima Europske unije u pogledu klasificiranja kemikalija. Drugim riječima, mi u Europi imamo skoro identičan sustav e, identificiranja rizika, kao što je to slučaj kod ove agencije, i e, to je pristup koji se primjenjuje u uredbi o pesticidima. Prema e, toj klasifikaciji rizika i opasnosti treba utvrditi je li ta tvar kancerogena kod životinja, ima li kancerogena svojstva. Ako ima, ne može se odobriti. I to je ta bitna činjenica, e, jedna od bitnih novina uredbe o pesticidima iz 2009. E, nadležna tijela već dvije godine to prešućuju i praktički varaju javnost. Uvijek iznova e, se govori kao da to ne postoji. A ako postoji laž, to nije nešto što nam pomaže da vodimo smislenu politiku, jer to ne odgovara istini. I ravnatelj EFSE je u jednom intervju rekao da se radi o rizicima koji mogu dovesti do raka. Čak i ako postoji opasnost eh, od raka, eh, kod ljudi ne postoji rizik. Ali tako naši zakoni ne mogu funkcionirati. I tu dolazim do eh, zadnje stvari. I tu se radi o pitanju tko je to, tko predstavlja znanost. To je zapravo najširi argument koji čujem i od industrije i od institucija. Postoji znanstvena procjena i znanstvene činjenice koje trebaju biti presudne. Mi znamo koja je to vrsta znanosti. Kod institucija je to copy-paste proizvođačkih studija. Ako pogledamo studije za odobrenje Monsanta i sve besmislice koje ondje stoje, onda možemo vidjeti da to nema veze sa znanosti. Ako želimo donositi odluke temeljem znanstvenih dokaza, onda se moramo ravnati prema ekspertizi stručnjaka. U protivnom smo u zabludi i dovodimo druge u zabludu kada govorimo da su znanost predstavnici e, kemijskog proizvođačkog sektora Monsanto i drugi. To nije slučaj. E, ja e, imam iskustva u znanstveno-istraživačkom radu i intenzivno sam se bavio znanstvenim pitanjima i ovdje želim reći da u sklopu ovog e, zahtjeva e, ne postoji znanstvena osnova za produljenje odobrenja za glifosat e, na tržištu Europske unije. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ predstavniku Europske komisije, gospodinu Ladislavu Miki, zamjeniku ravnatelja Digisante. Pet minuta, izvolite. Hvala lijepa. Ako to posjete, reagirat ću u ovih pet minuta. E, moram reći da neću govoriti ništa o pitanjima o kojima su već govorili moji kolege, a odnose se na prvi dio rasprave. Ovdje govorimo o samom postupku, pitanjima koja se odnose na transparentnost, studije i e, njihovu provedbu. E, to su općenitija pitanja, ali su iznimno važna i za komisiju. E, siguran sam e, da ćete se složiti ako kažem da su to pitanja kojima smo se bavili kada smo donosili postojeće zakonodavstvo i zapravo e, smo to smatrali prekretnicom. Danas smatramo da imamo zakonodavstvo gdje je teret dokaza što se tiče sigurnosti djelatne tvari na proizvođaču i time su obuhvaćeni i troškovi. E, siguran sam da je to bio jasan razlog e, za ovakve odredbe e, koje je usvojio i parlament i suzokonodavac. Osim toga moram reći da je riječ o istom sustavu koji je daleko širi, a odnosi se ne samo na pesticide nego i lijekove i mnoge druge proizvode. U situaciji kada zainteresirana tvrtka traži odobrenje ili ponovno odobrenje mora podnijeti obvezatne regulatorne studije izrađene u skladu s međunarodnim smjernicama i u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom. Moraju se primjenjivati protokoli u skladu s međunarodnim standardima OECD-a i drugih. Podsjetio bih vas eh, da smo u sklopu sadašnjeg sustava već razmatrali ove probleme i očito je da ovdje postoji jedno pitanje, odnosno pretpostavka. Primjerice, kada se radi o provedbi e, studija, laboratoriji na neki način mogu odstupiti kako bi udovoljili zahtjevu e, tvrtke. E, naravno, standardi dobre laboratorijske prakse nisu nešto što se može lako ostvariti, a važno je da postoje korektivni mehanizmi i laboratoriji moraju biti vrlo oprezni i paziti da ne odstupe od pravog pristupa. Unatoč tome postoji poziv da se objavljuju recenzije i znanstvena literatura koja je već sada sastavni dio sustava. E, tu mislimo e, tu smatramo da su studije proizvođača samo dodatak znanstvenoj dokumentaciji koja se odnosi na pitanja koja eventualno nisu sadržana u objavljivanim studijima. E, čujemo zahtjeve da se objavljuju studije na drugi način i želio bih reći e, kao prvo nešto o transparentnosti i dostupnosti sirovih podataka. E, kao što znate, u ovom konkretnom slučaju što se tiče provedbe zakonodavstva, ravnamo se prema zahtjevima propisa. Drugim riječima, EFSA izrađuje sažetak dosjea koji je dostupan javnosti. Sadrži sažetak i rezultate pojedinačnih studija, a osim toga sve procjene i okvirna dokumentacija na kojoj počivaju zaključci EFSA o djelatnim tvarima moraju biti objavljeni i EFSA ih objavljuje. Identičan je proces u sklopu Agencije za kemikalije EKE. E. E, znate da smo vodili raspravu i o razmjeni sirovih podataka i postojao je konkretan pristup EFSA dijeli sirove podatke e, zastupnicima i postoji mogućnost pristupa dokumentaciji ali unatoč tome jasno mi je ovo pitanje koje se odnosi na sustavne mjere za osiguranje transparentnosti. Želio bih istaknuti da naravno ovo nisu nova pitanja za komisiju. To je nešto o čemu već neko vrijeme razgovaramo. E, to je nešto što je tema rasprave i u sklopu procjene primjerenosti zakonodavstva na području lijekova. Naravno, e, svjesni smo e, zabrinutosti koja postoji i razmatramo mogućnosti povećanja razine transparentnosti i tražimo i od onih koji posjeduju informacije da budu proaktivni. Odgovorio bih barem djelomice i na pitanje koliko će dugo trajati ovaj nedostatak transparentnosti. Mi ćemo analizirati razne mogućnosti i smatram da ćemo o potencijalnim rješenjima razgovarati kada dođemo do kraja tog procesa. Nekoliko još riječi o samim studijama. E, zahtjev da se e, ne trebamo oslanjati na studije podnositelje zahtjeva trebaju uzeti u obzir nekoliko stvari. Kao prvo, smatram da moramo biti svjesni toga da ovdje postoji e, problem i sukob u vrlo malom dijelu studija. Nemam točne brojke, ali sam siguran da kod više od 95% studija nikad nije došlo ni do kakvog prijepora ili sukoba interesa. Povrh toga, E, za vašu informaciju postavljeno je pitanje o studijama koje su povezane sa sustavom odobrenja. E, tu postoji oko 20.000 studija godišnje. Iznosim ovu brojku čisto da dam do znanja da vidite koliko to aktivnosti zahtjeva što se tiče traženja studija, plaćanja i tako dalje. Tu postoji i pitanje troška, ali isto tako i pouzdanosti. Kao što sam ispomenuo i pitanje dobre laboratorijske prakse. No, uzmemo li u obzir različitu argumentaciju, potpuno je jasno da moramo razmotriti kako riješiti ovaj problem. Razmatramo različite mogućnosti. Mogućnosti poboljšanja upravljanja u pogledu studija koje su potrebne za izdavanje odobrenja. Bavimo se pitanjem potencijalnih mogućnosti kontrole procesa, primjerice putem nadzora koji onda provode agencije, a čak se bavimo i e, mogućnostima e, za traženje neovisnih studija, posebice kada se radi o prijepornim temama. E, dakle, poseban naglasak trebamo staviti na prijeporne studije. Hvala lijepa. A sada gospodin Borčer. Imate jednu minutu da reagirate. Jednu minutu? U redu. Hvala. Kao prvo moram reći da mi je iznimno drago da se e, komisija želi e, pozabaviti temom e, i pitanjem transparentnosti. Još jedno važno pitanje da proizvođači moraju dokazati da je njihov proizvod siguran. Prijedlog koji mi podnosimo što se tiče izmjene sustava dovodi do manjih izmjena. Jedino se radi o tome da proizvođač ne može angažirati laboratorij. On može reći da treba određenu studiju i onda se obrati nadležnom tijelu. I onda to nadležno tijelo naruči e, studiju. Tako da više ne postoji poveznica između proizvođača i laboratorija i time ne postoji sukob interesa treće pitanje je pitanje koje postavljamo komisiji. Zar komisiju ne brine to da 75% e, studija koje se odnose na e, toksičnost kažu da e, glifosat proizvodi gentoksične efekte. 75% govori o toksičnosti, a 25% ne. E, kod studija proizvođača samo 1% govori o e, toksičnosti. Imamo dakle e, potpuno različite znanstvene svijetove, a nadležno tijelo Europske unije oslanja se na studije Monsanta. Preuzete studije u kojima ne postoji niti jedna kritična napomena. E, to je problem koji ovdje postoji. A ako e, se onda time ne bavimo i to ne rješimo, onda mislim da je to jako problematično. Hvala. Zahvaljujem. Ovime zaključujemo e, drugi krug rasprave i prelazimo na zadnji dio koji se odnosi na obvezetne ciljeve za smanjenje korištenja pesticida u ime odbora građana. E, gospođa Angelike Mesemahu, Lisi Mahu, e, koja će govoriti pet minuta. Izvolite. A sad je pet, a onda će biti petnaest, e, pa počnimo sa pet. Dakle, da izložite taj cilj. Thank you very Puno vam hvala. Ja ću prezentirati treći cilj, a to su e, ciljevi za obvezujuće smanjenja upotrebe ne samo glifosata. Naše društvo toliko ovisi o pesticidima da svake godine e, oko 400 tisuća tona aktivnih sastojaka ispuštamo u okoliš. To treba smanjiti. Korištenje tih kemikalija za uzgoj usjeva je vrlo neodrživo. Pesticidi su dizajnirani da budu biološki aktivni i da budu toksični za organizme koji se smatraju štetnima za određene usjeve, ali istovremeno su toksični i za druge organizme, na primjer ptice, male sisavce, pčele i tako dalje, a isto tako i za ljude i e, domaće životinje. A ipak se koriste tisuće tona tih e, tvari. Studije o pojavi, pojavi raka e, kod poljoprivrednika i njihovih obitelji i stanovnika ruralnih područja su takvi da ih ne možemo ignorirati u 42% e, posto evropskih rijeka i jezera ekosustavi trpe od kronične toksičnosti. Kao što vidite na zemljovidu ova crvena područja imaju više od 75% toksičnosti. Nedavna studija je pokazala da opada biomasa kukaca u zadnjih 27 godina u njemačkim šumama a zato je kriva e, intenzivna poljoprivreda s korištenjem pesticida. Pesticidi imaju dugoročan negativan učinak u poljoprivredi, uništavaju bioraznolikost e, tla, e, plodnost tla i druge elemente tako da poljoprivrednici moraju koristiti sve više pesticida. Odluka da se okončaju te prakse nije nova. Europske institucije, europski E, parlament, komisija i vijeće su također donijeli direktivu o održivom korištenju pesticida e, prema kojoj se pesticidi moraju koristiti samo u krajnjem slučaju i moraju se postaviti ciljeva smanjenja korištenja pesticida. Trebaju se koristiti metode kao što su e, plodored, E, e, također i mehaničke i biološke metode i tek kada ništa drugo nije uspjelo mogu se koristiti pesticidi no mogu se koristiti i prirodni pesticidi no nedavno izvješće pokazuje da se te odluke ne provode u Europskoj uniji a samo šest država članica je postavila jasne ciljeve za smanjenje iako postoje jasne alternative kako bi se prihvatile te alternative treba postaviti obvezujuće ciljeve na razini Europske unije. Ne smije se koristiti pesticide gdje, koriste, eh, gdje se mogu koristiti druge metode. Eh, treba zaštititi javne zelene površine, rijeke i jezera. Dugoročni ciljevi smanjenja su potrebni a da bi do toga došlo treba pomoći poljoprivrednicima u toj tranziciji ne samo financijski već i obukom i edukacijom e, istraživanje i razvoj se trebaju usredotočiti na alternative uništavanje bioraznolikosti u poljoprivrednim područjima i okoliša samo da bi se e, uzgojio neki interesantan usjev nije održivo i vodi nas u slijepu ulicu. Trebamo zaštititi budućnost naših prirodnih resursa. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ zastupnicima koji žele komentirati. Prvo gospođa Gardini ima riječ. Hvala lijepa. Moram reći da je sve jako dobro. Svi se slažemo oko načela. Međutim, kad sam čula da se govori o poljoprivredi na ovaj način, mislim da ovdje govorimo o poljoprivredi koja više ne postoji. Naime, kada ja odlazim na skupove koje organiziraju poljoprivrednici, poljoprivreda je vrlo moderna, govori se o preciznoj poljoprivredi, e, govori se o strojevima, o satelitima, o tehnologijama koje kažu što kada treba koristiti na minimalan način i tako dalje. A pesticidi o kojima govorimo sada su posljednja stvar koja se primjenjuje u trenutku kada se to situacija traži, neka bolest i tako dalje, ali uvijek minimalnim e, količinama kada e, i to samo kada je to potrebno. Prema tome sada govorimo čini mi se o poljoprivredi iz kamenog doba. Kada se e, mislim da bi bilo dobro otići češće na e, sastanke poljoprivrednika da se uvjere da je sadašnja poljoprivreda nije više ona kojoj oni govori, jer ona takva poljoprivredi o kojoj oni govori više ne postoji. A pogledajmo sada različite različite biljke i njihove bolesti. Xylella fastidioza je nešto što je neizlječiva bolest, ali se upravo s ovakvim proizvodima može djelomično spriječiti zahvaljujući takvim vektorima koji su tu kako bi je blokirali. Moramo imati ciljeve koje neće biti arbitrarno određene, već e, naravno postoje osobe koje sve nadziru, ali oni moraju također shvatiti e, kako treba čuvati stvari. Mora se naći ravnoteža, mora se biti objektivan kad ja čujem da se kaže da se mora naći nešto drugo. Ali kakva je poljoprivreda u Europi? Imamo već najvažnije, najstrože ciljeve, imamo najstrože norme u cijelom svijetu. Pa mm, kako bismo mi trebali imati poljoprivredu? Jednu za jako bogate, a drugu za one gdje potrošači neće znati od kuda proizvodi dolaze. Hvala, gospođa Guteland. Hvala. Ova inicijativa je snažan signal od strane građana da treba dopustiti samo sigurne proizvode. Ako postoje sumnje, znanstvene sumnje, onda ne bi bilo odgovorno da mi političari jednostavno automatski produžujemo odobrenja ovo pitanje glifosata je vrlo važno, ali ono pokazuje jedan strukturni problem, a to je da Europa ne radi dovoljno na održivim alternativama, što šteti i bioraznolikosti i ljudskom zdravlju. Imam nekoliko pitanja za povjerenika. Prvo znamo da mnogi farmeri koriste pesticide preventivno, umjesto da isprobavaju druge alternative. Zato nisu krivi poljoprivredni zajednici koji su primarno e, e, fokusirani na uzgoj usjeva, ali to je štetno za okoliš i može štetiti zdravlju ljudi, a isto tako i samih poljoprivrednika moramo e, promijeniti e, dakle moramo dati neke poticaje koje će ljude potaknuti da ne koriste pesticide drugo neke e, države su već poduzele korake da se zabrani korištenje pesticida blizu dječjih igrališta, e, parkova, škola, e, prirodnih e, parkova. Dakle, to pokazuje da postoje države članice koje žele više učiniti da bi zaštitile svoje građane i okoliš, a to isto želi i parlament. No, postoje i E, druge države koje ne poduzimaju takve mjere i mislim da trebamo e, europsko rješenje pa želim znati zašto komisija zaostaje i zašto ne želi zabraniti, e, obvezno zabraniti to u državama članicama. Treće, izvješće komisije o direktivi o održivom korištenju pesticida pokazuje da gotove sve države članice zaostaju u provedbi te direktive i da postoje e, velike manjkavosti u akcijskom planu ukoliko uopće postoji. Sada je već 2017. godine, to je trebalo biti provedeno 2012. E, komisija će razmatrati e, postupak e, prekršaja. Što možemo prihvatiti u takvom postupku? Evo to želim znati. Hvala gospođa McIntyre. Zahvaljujem sve više dobivam pisma e, od birača koji su poljoprivrednici. Jedno koje je vrlo tipično kaže e, ja imam znanstveno obrazovanje i užasnost sam kad vidim kako se selektivno biraju e, podaci e, od strane pristranih organizacija treba reći javnosti da je glifosat već 40 godina siguran i ostaje siguran. E, stotine neovisnih studija su to dokazale. Ranije ove godine još jedna neovisna dugoročna studija Nacionalnog instituta za rak nije našla nikakvu vezu između glifosata i raka. E, imam problem sa nazivom ove teme. Ne vidim kako su obvezujući e, ciljevi, kako je to kompatibilno obvezujuće i cilj. Ja jesam za ciljeve, ne želim da poljoprivrednici troše više nego što je potrebno na kemikalije, ali ciljevi koje mi moramo podržavati su istraživanje e, u bolje metode obrade tla Mnogi poljoprivrednici e, koriste e, usjeve e, koji su pokrov tla što pomaže zaštititi tlo ali bez glifosata poljoprivrednici će se vratiti na mehaničku e, kontrolu e, korova što će značiti veće e, emisije što će štetiti pticama dakle doista bih voljela da oni koji se zalažu za potpunu zabranu puno razumnije razmotre što u stvari želimo postići, a to je bolje očuvanje tla i bolje metode obrade tla. Hvala gospodin Girvani. Hvala, e, zahvaljujem e, onima koji su pokrenuli ovu građansku inicijativu. Mislim da to treba naglasiti danas e, opet vidim koliko je emotivna ova rasprava i koliko je polarizirana. Jedna strana e, smatra da je zabrana glifosata kraj proizvodnje hrane u svijetu, a drugi smatraju da je dalje korištenje glifosata kraj svijeta. Mislim da jedni i drugi znaju da meni nije tako. E, no ono što doista znamo je da imamo sve više problema sa golemim korištenjem pesticida. Ne govorim samo o glifosatima, govorim o prekomjernom korištenju e, pesticida. 400 milijuna e, tona pesticida to sam upravo vidio. E, to je jako puno e, ako uzmemo u obzir da je poljoprivredno tlo već zasićeno glifosatom. Ako vidimo studije koje se bave insektima, e, to je vrlo alarmantno. Dakle, meni je jasno da smo došli do granica sadašnjeg sustava nismo dovoljno razmotrili kumulativni učinak korištenja pesticida. Mi ih razmatramo jedan po jedan i e, postavljamo pitanje je li to karcinogeno ili ne ali ne razmatramo kumulativne učinke na bioraznolikost i na okoliš općenito. Mislim da je to naša greška i moje pitanje povjereniku je nije li potreban puno širi pristup i od strane komisije i EFSE. Mislim da se svi možemo složiti e, da poljoprivreda bez kemikalija bi svima bila korisna. Dakle, nije pitanje kako zabraniti glifosat, već kako se brže, e, e, brže pokrenuti prema post kemijskoj budućnosti Europe bez da ugrožavamo poljoprivrednu proizvodnju, ali uz velika poboljšanja za okoliš i javno zdravlje zdravlje. Možda bi povjerenik mogao nešto reći o tome. Hvala gospodin Linis. Puno hvala. I ja se želim osvrnuti na prezentaciju koju smo čuli na početku. Meni se čini da je bila malo suviše općenita i da je bila prevelika tendencija da se e, na prejednostavan način opiše problem i nađe rješenje. Dakle, opisujete problem gubitka različitih e, životinskih vrsta i onda kaže da je to zbog intenzivne poljoprivrede. Ja bih želio malo podrobnije razmotriti te izazove i shvatiti da ako govorimo o glifosatu, on se koristi već dugo vremena, ne samo u poljoprivredi. Na primjer, u mojoj državi željeznice koriste tu tvar u velikoj mjeri e, kako bi e, onaj dio između tračnica bio bez korova također se koristi u javnim prostorima e, na primjer dječjim igralištima i često ga koriste ljudi u vlastitim vrtovima a ti ljudi nemaju nikakvog profesionalnog iskustva ili edukacije. Prema tome, ako želimo smanjiti korištenje glifosata, moramo se fokusirati na javne prostore i dječja igrališta, vidjeti što se tamo događa i kako možemo smanjiti ili zabraniti tu tvar na tim prostorima. U mojoj državu e, potrošeno je 100 milijuna manje na e, tvarima e, za zaštitu biljan u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Mislim da ne možemo samo tako postavljati te ciljeve smanjenja za cijelu Europu. Hvala. Siguran sam da su mnogi građani zabrinuti zbog e, ovog pitanja pesticida. Velik je izazov smanjiti korištenje pesticida i s vremenom ih zabraniti, a treba vidjeti, odnosno osigurati kad se koriste, da se koriste na održiv način. E, vjerujem da se pesticidi često i herbicidi često koriste nepotrebno. Ako pogledate izvješće komisije od 10. listopada i napretku po pitanju održivog korištenja pesticida, vidimo da smo još daleko od cilja, da još imamo puno posla. Na primjer, integrirano suzbijanje štetnika se još uvijek nedovoljno koristi, a pristup država članica je nedosljedan kad je riječ o kvantitativnim ciljevima, e, mjerilima i e, vremenskim rokovima. Vi predlažete obvezujuće ciljeve smanjenja upotrebe u cijeloj Europi, ali ja bih rekao da trebamo bolje provoditi postojeću direktivu u državama članicama i da je potrebno e, strože provođenje i monitoring tih odredbi. U tom kontekstu kako ocjenjujete izvješće komisije o održivom korištenju pesticida i kako mislite da bismo mogli najbolje koristiti postojeće instrumente i što mislite o najnovijem web sajtu komisije e, kojem je cilj e, održivo korištenje pesticida Također želim dodati da kada je riječ o Flandriji e, od 2015. godine e, imamo zabranu pesticida e, za lokalne, lokalna tijela i moramo dalje ići tim putem, pa me zanima da li se s tim slažete. I na kraju, to pitanje je usko vezano uz poljoprivrednu politiku. Da li dijelite mišljenje. Gospodin Marčelesi. Zahvaljujem. Želim zahvaliti svima E, koji su sudjelovali u pokretanju ove inicijative i svima koji su je potpisali na temelju znanstvenih argumenata i obzirom na škandal e, vezan uz Monsanto, ja se u potpunosti slažem sa zabranom glifosata. Europski zeleni e, su suočeni sa nedostatkom transparentnosti i zato smo se obratili sudu jer moramo imati pristup javnim dokumentima. Kada je riječ o postupnom smanjenju e, upotrebe glifosata, moramo smotriti alternativa. Koje su alternative? Trebamo zaštititi e, građane, e, tlo, okoliš, životinje. Mi govorimo o čitavom modelu poljoprivrede koji je toksičan i za radnike i za ljude. Dakle, trebamo prijeći sa agroindustrijskog modela na agroekološki model. Ne raditi protiv prirode, nego sa prirodom. E, potrebne su nove tehnologije, odgovarajuće korištenje vrsta, e, obuka e, poljoprivrednika kako bi među sobom razmjenjivali najbolje prakse. Zato nam je potrebna dosljedna politika koja je dosljedna e, s našim ciljevima e, protiv klimatskih promjena za očuvanje okoliša, trebamo zaštititi tlo, Dakle, trebamo se koristiti svim instrumentima koji postoje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici da financiramo tu tranziciju. Potrebno je da Europska komisija se založi za novi model poljoprivrede i želim čuti što o tome misli komisija. Dakle, da nemamo više agroindustrijski model nego agroekološki model. I želim pitati sve koji su potpisali inicijativu što misle o toj novoj vrsti ekološke poljoprivrede. Hvala lijepa. Da, očito je da moramo razgovarati jer u protivnom se međusobno ne razumijemo kada se pojave neke kontradiktornosti i zato je važan otvoren razgovor. E, moramo e, biti svjesni toga da ne postoje radikalna rješenja. Moramo razlikovati neke stvari kada govorimo o ekološkoj poljoprivredi, kada govorimo o anorganskoj kemiji koja simulira kemijske procese. E, ekološka poljoprivreda nije poljoprivreda u kojoj su u potpunosti ispušene kemijske tvari. E, postoje određena sredstva koja mogu biti korisna. No, imamo ovdje neka pitanja. Kada govorimo o vremenskom ograničenju, zabranama postavlja se pitanje koji su ovdje e, ciljevi kada govorimo o eventualnom ukidanju zabrane kao rezultat e, istraživanja kakva je situacija sa Europskom unijom ukoliko zabrani neke tvari koje su dopuštene na globalnoj razini? Ne bi li to dovelo do narušavanja tržišnog natjecanja i narušavanja konkurentnosti? No, ne morate biti pristaša genetske tehnike e, da biste e, bili e, za ili protiv neke zabrane. A što se tiče procjene rizika i istinitosti informacija. Točno je da je ustanovljeno da postoji e, potencijalna kancerogena opasnost, međutim potencijalna kancerogena opasnost utvrđena je i što se tiče crvenog mesa e, i što se tiče e, pušenja i vatre u kaminu. Želimo li sve to zabraniti? Hvala. Last Gospodin Hausling. E, hvala lijepa. Nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Jar. Genetska tehnika dovodi do više kemije. To možemo vidjeti u SOD-u. I što se tiče primjene glifosata i u SAD-u i u Njemačkoj. Genetska tehnika nije alternativa. Upravo zato E, želim istaknuti da trebamo biti iskreni. Kad govorimo s poljoprivrednicima, e, jednostavnim riječima, e, poljoprivrednici štede 100 eura po hektaru. Sve to košta manje. Ne trebamo sada govoriti nešto što ne stoji. Zapravo ne možemo zamisliti poljoprivredu bez glifosata. A ima puno stvari koje su sada štetne za okoliš. Jedna francuska studija kaže da 40% kemijskih sredstava koja se koriste u poljoprivredi uopće nisu korisna. I zato se postavlja pitanje kako postići smanjenje korištenja pesticida. Ne razumijem komisiju kada kaže da u svom prijedlogu ne uvodi ograničenja primjene. Postoje moderne metode u poljoprivredi, postoji ekološka poljoprivreda i zapravo komercijalni pristup bi mogao nešto naučiti iz e, ekološke poljoprivrede. I što se tiče e, plodoreda i njegovih koristi. Kada govorimo o nedostatku biološke raznolikosti, to ne razumijem. 80% e, štete je povezano sa, netko bih rekao, poljoprivredom e, i kemijskim sredstvima, ali e, tu se javlja i pitanje koje bih postavio komisija, možda i građanskoj inicijativi. Dopušta li komisija da je ucijenjuju ako imamo, ako neko govori o prijetnji E, proizvođača glifosata. E, mi smo slobodni. Ako mi ne želimo određena kemijska sredstva na našim poljima, onda naprosto trebamo zabraniti glifosat. Hvala. Ovim zaključujemo popis govornika u ime Europskog parlamenta. A sada ću ponovno dati riječ gospođi Lisimahu na 15 minuta kako bi odreagirala na ovo što je rečeno. Yes. Um, it's very sad to see that the member state... Zaista je jako žalosno što države članice nisu eh, vidjeli zašto da e, koriste direktivu o održivom korištenju. Zato mi i predlažemo da se stvari e, postave, budu obvezne na razini Europske unije. Pet država članica za sad je tako postupilo. Mi želimo da tako što vidimo u 28 država članica, te smatramo da Europska komisija može u tome igrati ulogu. Moram reći da su zastupnici Europskog parlamenta kada su govorili o e, podacima, da mi u sto se, e, se zalažemo za e, poljoprivredu. Naravno da ne mogu svi poljoprivrednici biti ekološki poljoprivrednici. Međutim, mi ne govorimo ovdje o čudima, govorimo jednostavno o tome da velik broj tehnika i metoda treba integrirati kako bi do toga došlo. A isto tako, zato je potrebna i volja kako poljoprivrednika, tako i političara. Radi se o odluci koju ćemo jednom času morati donijeti. Bilo danas ili pa kada naši ekosustavi budu još više u opasnosti nego li što su sada nismo predstavili sve podatke o tome kako se pogoršala situacija zbog pesticida u ekosustavima. E, točno je da jedna njemačka studija o šumama daje podatke koje daje, Međutim, vidimo da postoje rezidue pesticida u vodi, a ako se dobro sjećam, vrijednosti idu od 85 do 91% i to zbog toksičnosti pesticida. U drugim studijima e, se koriste različiti modeli da bi se shvatila koliko e, je postotak toksičnosti u vodi. Međutim, te studije nisu ispravne zato što se koristi loša metodologija da se ustanovi e, toksičnost pesticida. A u EU postoje različite e, zakonska regulativa, direktiva o vodi, o pitkoj vodi. Dakle, zakonodavstvo postoji, potrebno ga je promijeniti jer sve te mjere trebaju se poduzeti kako bi se zaštitio okoliš. Mi smo se obratili poljoprivrednicima i pitali smo ih mogu li raditi bez glifosata. Velik broj poljoprivrednika ne koristi glifosat, naravno. Jasno mi je da je to teže, jer ti e, poljoprivrednici koriste puno usjeva, puno alternativnih metoda započeli su raditi na taj način i u nekoliko slučajeva oni su, iako im je bilo teško, e, prešli e, kroz tu tranziciju. Ne vidim zašto drugi poljoprivrednici to ne bi mogli napraviti. Ne? Ako imate 2000 hektara pšenice, to je jedno, ali ako imate nekoliko različitih šitarica na 2000 hektara, onda to možete koristiti razno razne metode. Ali zaista ne vidim zašto bi poljoprivrednici koristili dronove kako bi e, tako prskali e, sama, mm, sama polja. Ali možemo koristiti različite metode i tehnologije, e, shvatiti kad će se oni pojaviti te, e, te štetočine jer ti štetnici nisu možda svi tako štetni. I kada bi se tako postupilo, otvorilo bi se više radnih mjesta. Jer e, vjerujem da ćemo jednog dana u bliskoj budućnosti e, živjeti bez, e, skoro bez pesticida. some of my notes. Uh, from the sustainable use... Što se pak tiče održivog korištenja pesticida, postoji direktiva o tome. I e, što se tiče zaštite vodenih ekosustava i kada gledamo e, koliko pesticida ima u vodenim područjima, vidimo da je njihova koncentracija velika neke su zemlje načinile tampon zone i kroz to se situacija poboljšala. Međutim, problem je ako se postavljeni ciljevi ne poštuju, ako se direktiva e, ne poštuje. A kada govorimo o kriterijima e, koji se zacrtaju, Francuska je odlučila za četvrtinu smanjiti pesticide do 2020. te za polovinu do 2025. E, da tako postupi. Ne vidim zašto i druge zemlje ne bi slično postupile. Jedino što vidim da je bilo uspješno iz te direktive je bilo da se prestalo s prskanjem iz zraka, iako imamo neke iznimke ne bismo li mogli smatrati da je to uspjeh da se pesticidi više ne prskaju iz zraka? A što se tiče drugih nađela iz direktive o održivom korištenju? Što misli europski povjerenik kako će se druge stvari provesti bez dodatnog pritiska? E, države članice će 2018. godine morati e, predstaviti njihove ciljeve. Mislim da je preostalo još 23 zemlje koje to trebaju napraviti. Trebalo bi se možda promicati zahtjevniji ciljevi i možda bismo trebali slijediti dobre primjere. Bojim se da je većina ostalih pitanja bila upućena vama, povjereniče. Uh, Puno hvala. Onda ću dakle sada dati riječ povjereniku. Odnosno, predstavnici komisije, e, to je gospođa Paola Kolombo koja se bavi analizom podataka. Hvala lijepa. Kao što je već nekoliko E, osoba spomenula i sami organizatori su to spomenuli, održivo e, korištenje e, direktive o održivom korištenju je zaista vrlo bitno kad se radi o pesticidima i procjeni njihove štetnosti na ljudsko zdravlje i na okoliš. Taj instrument jest u rukama država članica koje u akcijskom planu moraju objasniti kako će koristiti tu direktivu, a e, u planovima trebaju biti kvantificirani ciljevi i tako dalje. Kao što znate, komisija je nedavno usvojila izvješće i moram naglasiti da se to izvješće ne temelji samo na analizi 28 akcijskih planova pojedinih država, već se također temelji i na našim revizijama. Drugim riječima daje vrlo dobru i cjelovitu sliku onoga što se događa u državama članicama i to ne samo na papiru. Mislim da je to važno naglasiti. Nije tajna da Europska komisija nije posebno zadovoljna rezultatima koje su postigle države članice. Mislimo da su mnoge prilike propuštene. To smo napisali u našem izvještaju, a isto tako to individualno kažemo i svakoj državoj članici koju smo se uputili dopisom i mi u tom dopisu objašnjavamo što i koje su manjkavosti u državnom akcijskom planu i e, posjećamo ih da će se isti revidirati 2018. godine. Smatramo da postoje dvije stvari gdje države članice nisu u potpunosti odradile svoj dio posla. Prvo, nedostatak postavljenih ciljeva za smanjenje rizika. Postoje pet dobrih e, primjera, dakle u ograničenom broju država članica. Organizator inicijative je upravo objasnio kako je Francuska uvela e, cilj e, za smanjenje korištenja pesticida i pitao zašto ne bismo pratili taj primjer i Danska je uvela slične ciljeve, ali su vrlo brzo shvatili da e, se ne mogu koristiti takve dobri ciljevi zato što količina nije jedini parametar kako bi se pokazalo kako smanjiti rizik. Stoga su se Danska i neke druge države članice usmjerile na drugačiju vrstu e, ciljeva. Drugo, e, druga stvar gdje se Europska komisija ne slaže u potpunosti s državama članicama jest integrirane upravljanje. Znači, to bi trebao biti pomak ka održivijoj poljoprivredi, međutim, nedovoljno se koristi ne dolazi do provjere država članica da li poljoprivrednici koriste integrirano upravljanje štetnicima. Jer to je upravo jedan od alata koji se koristi kako bi se smanjila količina pesticida. A država članice trebalo bi gledati kako se to provodbi. A sada nešto o samoj komisiji, o tome kako će komisija poboljšati e, korist provođenje te direktive u državama članicama. Potrebno je proučiti podatke iz nacionalnih akcijskih planova da se vidi hoće li se ostvariti zadani ciljevi. Što je još važnije, mi ćemo nastaviti i dalje s nadzorem. E, počeli smo sada i tijekom 2018. godine započemo čitavom nizijom revizija gdje ćemo provjeravati kako se ta direktiva primjenjuje a također da ćemo podršku razmjenom dobrih praksi. Netko je spomenuo naše nove web stranice vrlo su potpune i tu dajemo sve potrebne informacije o tome što države članice rade i na taj način one mogu razmjenjivati dobre prakse. Hvala lijepa. Da li želite reći zaključnu primjedbu otprilike jednu minutu? Sjećam se da negdje piše da države članice moraju provjeriti da li njihova oprema dobro funkcionira. Negdje sam pročitala kako je to jako uspješno da poljoprivrednici provjeravaju da li oprema koju koriste za prskanje dobro funkcionira, naime da li iz nje izlaze ispravne količine. Još jedna stvar vezana za podatke koji se provjeravaju. Govorili smo o podacima o toksičnosti oko, za okoliša, ali potrebno je više podataka, potrebno je znati kakav učinak imaju ti pesticidi na tlo. A e, jako e, jako velik broj e, tla u Europi ima glifosat, a koliko ih i drugih pesticida također postoje u europskom tlu. A koliko ih ima u vodi, koliko ih ima u zraku. Potrebno je da prikupimo više podataka i to iz javnih izvora. Hvala lijepo, ovim završavamo s trećim krugom, pa ćemo sada preći na zaključke. Najprije ću riječ dati povjereniku da zaključi primjedbe. Jer puno pitanja postavljeno je komisiji. A sad da je vrijeme bilo da komisija vas posluša. Sa zanimanjem sam pratio ovo što ste rekli i e, sve vaše stavove sam slušao. Sve stavove o Europskoj građanskoj inicijativi o glifosatu, ali ne samo o glifosatu, nego općenito o pesticidima o europskom sustavu kojem se odobrava korištenje pesticida i o procjeni rizika i o tome kako se vode studije. Čuo sam da brine korištenje i nadzor e, pesticida. Sasvim sigurno radi se o temi koja je vrlo osjetljiva i koja izaziva puno emocija i dalje a čuo sam, žao mi je da ima toliko puno emocija oko nas. I dakle, ja moram sada to slušati i dati legitimne odgovore na ovu vašu legitimnu zabrinutost. Komisija je danas čula puno toga o čemu će morati razmisliti. Hvala svim sudionicima na vrlo e, dobrim primjedbama ja sam duboko uvjerena da moramo e, pridonijeti sa takvim razumijevanjem situaciju i možemo dobro shvatiti kako buduće izrađivati politike, zajedničke poljoprivredne politike i tako dalje. Komisija će sada razmotriti e, sva relevantna pitanja i e, ono koje su različite strane rekle. Komisija će o, u komunikaciji odgovoriti e, sa interesiranim stranama. Danas e, su moji odgovori jako ograničeni i još jednom moram pregledati sva postavljena pitanja i e, moram reći da još pre rano da bi se reklo nešto više jer ćemo mi naš stav izložiti u zaključnoj komunikaciji. To će biti naš konačni pristup. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Kristofu Baucu, koji je predstavnik odbora, koji će također u pet minuta zaključiti sastanak. Hvala vam lijepa. Milijun i tristo tisuća ljudi je potpisalo ovu europsku građansku inicijativu. E, uvjereni smo, a to su pokazale i ankete, da velika većina građana Europske unije podržava zahtjev ove europske građanske inicijative, čiji je cilj zabraniti glifosat. E, mislim da naši građani dijele veliku zabrinutost i sumnju koja postoji kao i bojazni da je glifosat eh, kancerogen. Brine nas eh, i to što glifosat eh, može nanijeti štetu mikroorganizmima i u tlu i u probavnom traktu. Zabrinuti smo zbog toga što smatramo da glifosat sudjeluje u uništavanju insekata. A u zadnjih E, nekoliko tjedana smo doznali da e, dolazi do propadanja e, insekata koji lete 76% je pad do kojeg dolazi a bojimo se da postoje dramatične promjene i u drugim segmentima. Mi smo zabrinuti kao građani Europske unije i ogorčeni smo zbog makinacija u kojima sudjeluje Monsanto zbog njihovog utjecaja i na postupak procjene i postupak vrednovanja do kojeg je došlo u nekoliko zadnjih mjeseci u kojima su sudjelovali EFSA, EKA i Njemački institut za procjenu rizika. Temeljem svega što smo vidjeli, temeljem e, njihovih e, makinacija, jako smo zabrinuti. To nas djelomice podsjeća i na e, lobby duhanske industrije i njihovo djelovanje. Očito je da Monsanto prikriva rizike. Studije koje im ne idu u prilog proglašavaju nerelevantnima a pozivaju se na imena poznatih znanstvenika iako oni ne stoje iza određenih tvrdnji. Vidjeli smo osim toga, kao što je govorio gospodin Burcher, e, da su preuzeti cijeli odlomci iz proizvođačkih studija Monsanta. Građani su zbog toga zabrinuti a sada smo suočeni sa prijetnjama Monsanta i zahtjevima za naknadom štete. To je ono što brine građane. Zabrinuti smo, ogorčeni, ali isto tako očito je da postoji nešto što povezuje sve ove građane. Mi smo uvjereni europljani, mi nismo euroskeptici, nego smo ljudi koji vjeruju u europske institucije Nama je jasno da moramo djelovati zajednički ako želimo ostvariti veću razinu zaštite zdravlja i osigurati zaštitu okoliša. Riječ je o problemima prekogranične prirode i upravo zato moramo imati i prekogranična rješenja. Upravo zato svi ti ljudi s nadom gledaju u Brisel. Čekaju stajalište parlamenta. E, mnogi su se e, veselili zbog e, ovog uspjeha koji smo ostvarili. Smatramo da je to korak u pravom smjeru ono što radi parlament, a s nestrpljenjem očekujemo odluku komisije. Gospodine Andriju Kajtis, prošlog srpnja rekli ste u jednom intervjuu da ne želite djelovati bez e, kvalificirane većine država članica i nećete dati ponovno odobrenje za glifosate bez kvalificirane većine. Ta kvalificirana većina sada ne postoji. E, sada se nadamo da nećete popustiti prijetnjama i zahtjevima za naknadom štete Monsanta ako ne dođe do kvalificirane većine država članica. Nadamo se da e, neće doći do ponovnog odobrenja za glifosat e, prije 15. prosinca. Ova situacija s glifosatom e, zapravo je simbolična. Očito je da je važno da europske institucije čuju glas građana. Zabrana glifosata i e, reforma postupka vrednovanja pesticida naš su cilj, a kao treće želimo postupno ukidanje primjene pesticida i e, traženje alternativnih rješenja. A to je ono e, što nam daje šansu da ćemo ponovno pridobiti građane Europe. Bilo bi fatalno ako Europa ne bi iskoristila tu šansu. Mi se nadamo i vjerujemo da će doći do zabrane glifosata, posebno zato što bi to bilo i utemeljeno na činjenicama. Hvala. Izvolite. Samo jedna rečenica. Ispričavam se. Žao mi je gospodine Bauc, ali e, e, spomenuli ste da postoji sigurno pritisak Monsanta koji Monsanto vrši na povjerenika. To doista nije slučaj. Mene je hapsio KGB. Ja sam se borio protiv e, totalitarizma Sovjetskog saveza, a Monsanto e, je daleko od toga i daleko e, je manji akter i nipošto ne mogu vršiti pritisak na mene. Druga stvar, Naravno da ja želim kvalificiranu većinu, ali vi znate kao ne da je bitna vladavina prava. Moramo poštivati vladavinu prava i to je ono čega ću se ja držati. Vladavina prava i e, primjena prava. I to je ono što je bitno. Zahvaljujem. E, poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti, zahvaljujem svima na sudjelovanju u ovom javnom saslušanju. Posebno zahvaljujem povjereniku Andriju Kajtisu, e, članovima Europske građanske inicijative, e, predstavnicima Europske komisije. Što sada slijedi? Kao što je rekao gospodin povjerenik, komisija će formalno reagirati na ovu inicijativu do početka e, siječnja. Parlament će i dalje pratiti situaciju. Mi smo pokazali interes i spremnost e, da postupamo na ovom području. Svjesni smo toga da je iznimno važno da građani imaju povjerenja u procedure procjene rizika u Europskoj uniji, a posebno kada se radi o e, proizvodima koji se naveliko koriste kao što je glifosat, e, tako da sam sigurna e, da će parlament i dalje pratiti ovu temu. Zahvaljujem svim sudionicima i želim vam ugodnu večer. Hvala.